Good afternoon, colleagues. Dobar dan kolege. Mogu li zamoliti sve vas eh, da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli započeti sa sastankom. Kao što znate, ovo je zajednički sastanak odbora za proračun i odbora IKON eh, za gospodarstvo monetarno pitanja. Dakle, Prvo bih vas pozvao da usvojimo dnevni red. Imamo napomenu, hvala. Ne, nema nikakvih najava. Možemo dakle prijeći izravno na našu točku 3. A to je javno saslušanje o Europskom fondu za strateška ulaganja. to je vrlo relevantan trenutak u našem procesu. predstavljanja izvješća u ovom običajnom zakonodavnom postupku o ključnim točkama koje je predstavljala komisija kako bi se pokrenula ulaganja i rast u Uniji. Imali smo vrlo korisnu eh, sesiju s pitanjima i odgovorima sa komisijom prošli tjedan. Nakon toga su e, izvjestitelji finalizirali svoje nacrte izvješća, tako da je ova prilika da raspravimo o nekim ključnim aspektima Junkerovog plana zaista dobro I to sa nekim e, vrlo važnim stručnjacima za ovo područje. Naše smo saslušanje podijelili na dva dijela. Ja ću predsjedati prvim dijelom, zatim ću prepustiti predsjedanje svom prijatelju Žanu Artui, koji je predsjednik odbora za proračun, za, koji će predsjedati drugim dijelom. Prvi dio usredotočen je na makroekonomski učinak koji očekujemo, e, ali naravno nije zamčen sam po sebi u okviru ovog plana i tu je ključno pitanje upravljanja e, EFSU-om, znači Europskim fondom za strateško ulaganja, problem odabira projekata i zadnja, ali ne i najmanje važno, tu je element potrebnih zahtjeva koje svi iziskujemo, svi to traže, no e, pitanje je kako osigurati dodanost E, financiranja kroz EFSI, kako zajamčiti to načelo dodanosti i to je naravno dio svih drugih elemenata e, uredbe upravljanja fondom, drugih instrumenata, primjerice savjetodavnog centra i kriterija koji će biti uspostavljeni regulativom i koji će trebati biti uzeti u obzir u ugovoru kojim će se osnovati EFSU. Nastavit ćemo tako što ćemo dati riječ e, e, predavačima iz prvog dijela za uvodne izjave. Svako će imati 10 minuta, nakon toga će riječ imati izvjestitelji, zatim e, predavač za drugi, za prvi krug odgovora i zatim drugi e, govornici iz odbora. Prije nego što započnemo, daću riječ Žanu, mislim da ću nešto dodati. Nemam ništa za dodati, tako da možemo odmah preći na raspravu, odnosno izlaganje. Uh, Hvala. Započnimo onda sa prvim govornikom, predavačem. E, drago nam je što možemo pozdraviti Filipa Majštata, bivšeg predsjednika Europske investicijske banke. Filip, imaš riječ. Hvala predsjedniče. Predsjedniče, dame i gospodo, evo možda dva, dvije uvodne opaske. Kao prvo, ja sam doista uvjeren da je Junkerov investicijski plan e, došao pravovremeno i to trebamo principirati kao prvu etapu u osvješćivanju nužnosti da se dodatno investira u mm, sposobnosti infrastrukture i e, sutrašnje, odnosno industriju sutrašnjice. Možemo kritizirati, ja imam određene kritike, ali ja sam svoje kritike ovdje iznio, odnosno ću ih na konstruktivan način, jer mi se čini od krajnjeg značaja da uspije Junkerov plan u sadašnjoj političkoj klimi gdje se smislenost Europske unije često spominje i dovodi u pitanje, mislim da je jako važno da Europska unija pokaže i dokaže kako jedan europski program može imati pozitivan utjecaj kratkoročno na potražnju, s obzirom da će investicije zapošljavati poduzeća koja će izgrađivati infrastrukture, izrađivati opremu, e, ostvarivati istraživačke programe, a isto tako i srednjoročno glede ponude, konkurentnosti europskog gospodarstva te e, jačanja e, mogućnosti rasta, gospodarskog rasta. Dakle, prva stvar moram napraviti sve što je moguće kako bi taj plan uspio. Druga uvodna napomena, kao što znate, Junckerov plan počiva na tri stupa. Ima ono o čemu ćemo danas govoriti, Europski fond za strateška ulaganja, EFSU, no ne smijemo zaboraviti da tu ima i drugi stup, a to je zajednička platforma za tehničku pomoć e, u izgradnji e, projekata, što mislim da će biti jako korisno. I treći stup jeste E, jačanje zajedničkog e, tržišta, osobito glede sektora energetike, prometa i digitalno. E, digitalnog. I potpredsjednika Tajne ponavlja da po njegovom mišljenju ovaj treći stup je najvažniji, vjerojatno je u pravu. Dakle, trebamo se nadati da će komisija brzo iznijeti konkretne prijedloge koji će se odnositi na ovaj treći stup. Imajući ove dvije, dakle, uvodne napomene na umu. Ja ću, ali kratko, se posvetiti naravno kratko jer nam je posjećeno samo 10 minuta. E, dakle, posvetiti se ovim pitanjima, to će naravno biti u kratkim crtama, ali svakako sam spreman ući u dodatne pojedinosti tijekom pitanja odgovora. Prva točka naravno tiče se ove e, dodanosti Dakle, to mora imati utjecaj i tu se, tu se radi o dodanim investicijama, investicijama do kojih ne bi, bil, do kojih ne bi došlo bez e, Junckerovog plana. Tu, su, tu imamo dva aspekta koje moramo uzeti u obzir. Onih 16 milijardi koje će Europska unija uzeti kako bi napravila taj fond, jamstveni fond, ti 16 milijardi e, je uzeto od, e, iz proračuna, barem, za, barem dio toga svega, iz e, instrumenta za povezivanje Europe, a s druge strane obzor 2020. dakle istraživački rat. To su oni famozni članci 18. i 19. iz e, projekta. Komisija nam kaže da će oni biti, dakle čim budu prebačeni imat će jači učinak ako budu išli preko EFSU-a, to je moguće, ali to treba provjeriti. Komisija kaže da će to provjeravati, ali još nije objasnila na koji način. Ja mislim da će imati određene metodološke poteškoće kako bi se uvjerili da je to stvorilo dodani učinak i to za kredite za koje e, koji su već e, uzeti u razmatranje kao e, e, za, učinak poluge. A druga stvar za koju se mora postaviti jest da Europska banka za Europska investicijska banka neće posredstvom EFSU-a financirati neke instrumente koje bi svakako financirala posredstvom svojih redovitih financiranja. Dakle, tu se mora analizirati stupanj rizika. Europska investicijska banka uveliko se promijenila ona preuzima više rizika e, nego što je to činila prije 20 godina. Ali tome je tako iz valjanog razloga jer želi očuvati svoju ocjenu trostruki A. Nadam neki kažu da Europska investicijska banka i suviše značaja daje tom svom trostrukom A. Ako želite ja vam mogu objasniti zašto je to tako važno. Evo vam samo jedan argument među ostalima. Ključna kategorija e, kupaca e, obveznica Europske investicijske banke su e, Europske e, središnje banke cijeloga svijeta. Dakle, ako bismo imali, ako bi Europska investicijska banka dobila samo dvostruki A, onda veliki broj tih središnjih banaka ne bi mogli uopće kupovati njene obveznice. Dakle, normalno je da Europska investicijska banka pazi na rizike koje preuzima, ali upravo zbog toga E, Junckerov plan joj daje mogućnost da preuzima više rizika. Dakle, meni je sasvim jasno da se Europska investicijska banka mora obvezati da će koristiti EFSU za financiranje projekata, rizičnih projekata, projekata koje inače ne bi financirao prema svojim postojećim pravilima. Drugo pitanje, dakle, učinak poluge, taj famozni učinak poluge koji se čini važnim, ambicioznim, Europska investicijska banka je već dobila taj e, učinak multiplikatora velik e, ranije, ali kroz neke druge modalitete. Dakle, evo, jedan od projekata ranije je bio projekt koji se odnosio na istraživački rad koji je postao e, u financijskom sektoru Inofin projekt, ali tu se predviđa dakle 3 milijarde jamstva Europske unije koji bi omogućio Europskoj investicijskoj banci da posudi 18 e, milijardi, dakle na naprema šest je omjer i tih e, šest milijardi e, bi omogućile ukupno posudbu od 41 milijarda. Dakle, kao što vidite ovaj učinak polugdje tu se tu imamo drugačiji učinak poluge nego što bi to bilo u Junkerovom programu, planu. Jedna je stvar sigurna. Nećemo uspjeti privući privatne investitore u onom omjeru u kojem je to zamišljeno, dakle četiri petine prosječno bi trebale sredstava dolaziti iz privatnog sektora. Nećete uspjeti privući privatne sektore u tom omjeru ako se prema njima postupa manje nego prema Europskoj investicijskoj banci. Međutim, u ovom projektu uredbe koji je pred vama, E, europsko jamstvo se daje samo e, Europskoj investicijskoj banci, a ne privatnim investitorima i ja tu mogu samo doći do zaključka da jedini način da se ovaj e, sustav učini privlačnim, atraktivnim za privatni sektor, to je da se traži da Europska investicijska banka na intervenira počinjenim instrumentima prema e, privatnim investitorima, dakle da ih zaštiti. Jer u suprotnom ćemo imati situaciju gdje će privatni investitor reći pa kako to, EIB je zaštićena a mi nismo. Dakle, EIB treba biti u počinjenom položaju pram e, e, privatnim investitorima. Ja mislim da je to cilj, ali možda ne bi bilo suvišno da se izričito to kaže ili u uredbi ili u komunikaciji komisije i Europske investicijske banke. Treće pitanje je pitanje upravljanja. Ponovo je ovdje malo idem brzo, ali upoznat s onim što je predloženo. Imamo pilot, e, odbor za upravljanje tijela Europske, Europske investicijske banke. Mislim da se pravno tu moramo jasno izraziti. Dakle, ne može se mijenjati postupak donošenja odluka Europske investicijske banke E, s obzirom da su e, oni e, razjašnjeni protokolom koji je dodatak temeljnim ugovorima. Dakle, to se ne može mijenjati i mora se da tome ostane tako. Mislim također da moramo razlučiti s jedne strane ono što će biti uloga odbora za upravljanje, dakle koji treba e, odrediti opću politiku, investicijsku politiku profilirati rizik cjelokupnog portfelja, dakle to je doista uloga tog odbora za upravljanje i tu, e, tu treba doći nadzor parlamenta. A onda imamo i e, odabir pojedinačnih e, projekata, a taj odabir je nešto što po mom mišljenju treba biti u nadležnost Europske investicijske banke koja je puno bolje osposobljena kako bi odabrala projekte koji će biti najčvršći, najodrživiji. Koja je uloga e, investicijskog, e, odnosno odbora za investicije? Mene je zanimljivo vidjeti kako se razvija ovaj tekst. E, pri, prijedloga uredbe s tim u vezi. Uveliko se već promijenio, ali mislim da ovaj e, odbor za investicije koji je sadržan, e, sačinjen od tih šest neovisnih stručnjaka nije njihova uloga da odaberu projekte. Osnovno kako bi oni to mogli napraviti. Pa najveći stručnjaci na svijetu, čak mislim s obzirom da ih je samo šest da analiziraju projekte, to nije moguće. Uloga tog e, odbora za investicije je da provjere da li projekti koji su, koje, koji su odabrani od strane EIB-a zadovoljavaju uvjete E, iz članka petog nacrta e, uredbe, dakle orijentacije, politike, e, profil, rizika koji je odredio, koji su odredile ostala tijela. Dakle, i tu se vidi da li onda EIB ima pravo na financiranje Europske unije i poštuje li zadane uvjete. to pitanje, isplata garancije. Razumijem ja komisiju koja želi da bude e, isplaćena na temelju preuzetog rizika europsko, koji pred nas se preuzima europski e, proračun, dakle hoće isplatu od strane Europske investicijske banke koja će biti što veća moguća, ali mora, moraju imati E, na umu da će to e, biti pod utjecajem e, dakle hamata EIBA, dakle mora se biti razumnim i naći valjanu ravnotežu. Peto pitanje. Kad vidimo popis koji je objavio odbor za investicije koji bi mogao biti financiran od strane EFSU-a, jasno je da veliki broj njih nikad neće E, dobiti četiri petine e, privatnih investitora, primamiti, to je savršeno jasno jer su to projekti koji su neupitno zanimljivi, čija e, je društvena isplativost ili gospodarska isplativost često jako važna, ali čija je financijska isplativost jako slaba ili jako nesigurna ili s velikom odgodom, tako da se tu neće privući europski investitori. Mislim da u velikom broju tih projekata bi trebalo predvidjeti e, je nužno da imaju jači omjer e, institucionalnog financiranja. Privlačim vašu pozornost dakle, na sljedeću točku i komisija je savršeno e, svjesna toga, u uostalom to piše i u jednom drugom dokumentu koji je komisija objavila o unikapitalnih tržišta. Tu ima jedna eksplicitna rečenica koja kaže veliki broj investicija zahtijevaju veću javnu financijsku podršku zbog e, svoje prirode. Komisija dakle to priznaje i e, automatski dakle donosi neka razjašnjenja glede primjene pravila pakta stabilnosti i konkretnije glede provedbe e, te klauzule o investicijama po smislu pakta stabilnosti, to jest mogućnost da se privremeno skrene sa e, linije e, srednjoročnih pravila investicija. Kao što znate, sve države članice moraju slijediti tu, putanju i se, može se, ako se radi o e, produktivnim investicijama e, dobiti e, privremenu odgodu. No, u istom tom dokumentu komisija dodaje da treba zadovoljiti određen broj uvjeta kako bi se moglo koristiti tu klauzulu u investicijama i među tim uvjetima stoji da država članica na koju se to, e, koja, to traži ne može imati deficit koji prelazi 3% BDP-a. Dakle, jasno je da s obzirom na trenutnu situaciju određeni broj država članica, znate o kojima je riječ, E, jedan od naših predsjednika je iz njih, dakle su automatski isključeni s te mogućnosti. Privlačim vaš pozornost na to. Moj osobni stav je sljedeći. Ako se radi o investiciji koja je dobro analizirana strane EFSU-a koju su odobrili, odobrila tijela Europske investicijske banke i koji e, tu e, dobija financije EFSU-a, onda bi trebali e, uživati u klauzulama te, e, te mjere bez dodanih uvjeta. M molim vas, budite kratki, moramo privesti o kraju. Dobro, dakle, e, suradnja sa nacionalnim e, javnim bankama, to samo spominjem jer je bilo savršeno da i one daju svoj doprinos EFSU, ali iz različitih razloga ne mislim da će one to napraviti, ali moglo bi se zamisliti da one e, naprave, konstituiraju jedan ili više fondova koji mogu djelovati komplementarno sa EFSU-om prema pravilima koja bih mogao kasnije iznijeti. I konačno, sedma i zaključna točka jest pitanje opasnosti prevelike koncentracije u nekoliko zemalja, jer tu imamo nekoliko elemenata koji bi mogli gurati u tom smjeru. Jedan, kao e, prirodna tendencija Europske investicijske banke, da e, e, se bavi prvenstveno projektima u kojima bi jako brzo moglo doći do većeg volumena. Drugo, činjenica da su privatni investitori imaju tendenciju da brže ulažu, lakše ulažu u neke zemlje. Treće, pravila proračunskog pakta četiri nacionalne banke su u nekim državama jače nego u drugim. Dakle, postoji opasnost prevelike koncentracije u određen broj zemalja i e, s pravom je Junckerov plan rekao da tu neće biti sektorskih ili geografskih e, raspodjela, a mislim da je to opravdano, ali mislim da moramo imati na umu tu opasnost. Hvala predsjedniče. Hvala vam gospodine Majstat na ovoj prezentaciji i svemu što ste naglasili kao ključne točke. Sada ću dati riječ Hansu Bruingsu, izvršnom direktoru Europske agencije za okoliš. Hvala vam što ste mi dali priliku pridonijeti ovom važnom zaslušanju i raspravu o Europskom fondu za strateška ulaganja. E, ja ću u svojoj prezentaciji naglasiti potrebu za financiranjem za prijelazom na zeleno gospodarstvo e, u pogledu kojeg već surađujemo sa Europskom investicijskom bankom. To je uglavnom u skladu sa člankom 5.2 predloga za uredbom gdje se zahtjevi uključujući istraživanje, e, razvoj i inovacije energije, e, obnovljivu energiju, učinkovito korištenje energije, e, na korištenje prirodnih resursa i urbani razvoj. Ono što ću ja govoriti temelji se na našem petogodišnjem izvješću o stanju okoliša koje ćemo sutra službeno predstaviti ovdje u Briselu, no zaključci su vrlo relevantni kad govorimo o postavljanju ulagačkih prioriteta. Jedno je, e, su oskudni javni i privatni resursi. Prvi zaključak je da e, okolišna politika i politika klime već je ostvarila značajne koristi za okoliš, ali i za gospodarstvo i zdravlje ljudi i dobrobit ljudi. Drugi važan zaključak jest da je Europa suočena, baš kao i većina drugih zemalja na ovom planetu, suočena s ozbiljnim izazovima kad se radi o sustavima proizvodnje i potrošnje, koji više nisu dugoročno održivi i koji se brzo mijenjaju u globalnom kontekstu. Ako očekujemo e, da će se gospodarska proizvodnja svijeta utrostručiti do 2050. sasvim je očito da sadašnji resursi i korištenje energije u onim uobičajenim scenarijima poslovanja nisu održivi put razvoja ako želimo postići ciljeve za 2050. koje su europske institucije navele u svom sedmom e, akcijskom programu za okoliš, ali i u paketu za klimu i energiju, u transportnoj politici, ali i drugim područjima politike e, gospodarstva sa niskim emisijama ugljičnog dioksida, e, tu e, će snažna, morat ćemo ući u logiku same tranzicije. To može zvučati kao jedan, jedna izazovna zadaća, ona to vjerojatno i jest, ali istovremeno otvara velike prilike za europsko gospodarstvo i zapošljavanje, te može postaviti Europu na samu e, u frontu znanosti i inovacija. Ovaj grafikon je vrlo jednostavan. Ove dvije donje linije su ukupni e, BDP EU-a, a najniža je evolucija zapošljavanja u Europskoj uniji. Od krize 2008. ove dvije gornje linije prikazuju dodanu vrijednost u području industrije e, e, roba i usluga i zapošljavanja odnosno to je sve što se događa otkako je krenula recesija u Europi i a ta ambicija da se iskoristi EFSI kako bi se izišlo iz gospodarske krize uz dugoročnu snagu u Europi, ovaj grafikon zapravo pokazuje ovaj put koji smo slijedili od 2008. godine. Ako pogledamo u budućnost, detalji ovdje nisu bitni, ali ovo je odabir onih materijalnih resursa koji su ocijenjeni kao kritični od strane Europske komisije. Ono što smo primijetili je da niti jedan od tih kritičnih resursa za budućnost ne dolazi iz Europe. Ovi crveni dolaze iz Kine, a ostali dolaze iz Brazila, Demokratske republike Kongo i drugih mjesta na ovom planetu. To je u, velikoj mjeri u skladu sa e, izvješćem Svjetskog ekonomskog foruma koji kaže da četiri od deset najvećih rizika za gospodarstvo i poslovanje su zapravo okoliš i rizici po klimu. I to ne dugoročno, već e, i za sljedeće desetljeće. Znači ulaganje u budućnost koje uzima u obzir te rizike i koje je u skladu sa sa cirkularnim gospodarstvom i gospodarstvom koje proizvodi niske emisije ugljičnog dioksida su doista pametan izbor u smislu te e, perspektive. E, financiranje te tranzicije, adekvatni financijski resursi bit će od apsolutno ključne važnosti za ostvarenje tog učinkovitog gospodarstva s niskim emisijama i to je nešto što naglašava što je naglasio i prethodni govornik. E, procijenjena potreba rasta u tom zelenom gospodarstvu je doista vrlo velika. Nadolazeće izvješće europskih institucija govori o 2 trilijuna u sektoru energetike sljedećih 20 godina i o e, planu Europske unije e, gospodarstva nis, niskim emisijama govori o 200 milijardi sljedećih sljedećih 40 godina. Dakle, u toj ulozi e, ublažavanja rizika za privatne ulagatelje E, tu je, neš, tu je ovaj dio gdje se EFSI može uključiti na vrlo značajan način. E, javni novac, kao što znamo iz istraživanja, je bio ključan za poticanje e, važnih istraživanja bilo u farmaceutskoj industriji, informatičkoj tehnologiji, nanotehnologiji i drugim područjima tehnoloških inovacija. Sada se postavlja pitanje da li će ovo dodatno financiranje, može li se se ono koristiti kako bi se Europa e, stavila ili usmjerila na tu putanju e, najsuvremenije tehnologije. Europa e, pitanje se postavlja može li se pretvoriti u novu silicijsku dolinu ekološke industrije uz podršku snažnog potica privatnog kapitala. Stabilnosti i poticaj za zelena ulaganja očito su od ključne važnosti kada se razvijaju okviri politike koji povezuju sadašnje ciljeve politike i sadašnje intervencije i projekte, a EFSU je upravo jedna od tako, jedan od tako važnih projekata. Primjerice, ako želite ostvariti poticaje u sektoru obnovljive energije ili u cirkularnosti gospodarstva, što je u biti rad na eh, produktivnosti velikih resursa i stavljanje to u perspektivu do 2050. je nešto što je od ključnog značaja. Dodatni element je veza sa raspravom o poreznim e, pomacima, e, odnosno reforma poreza, ekolo, takozvanog ekološkog poreza koji će uzeti u obzir zagađivače, ali i e, poreznu osnovicu u tom kontekstu, odnosno ukidanje štetnih e, poticaja za primjerice korištenje fosilnih goriva i e, sustavi e, općenito potica mogu ovdje poslužiti kao primjer. Stoga Europske ekološke agencije predlažu da se iskoriste snažni kriteriji odabira kada govorimo o budućim ulaganjima u zeleno gospodarstvo koja se temelje na četiri osnovna elementa. Jedna je pridonošenje aktivnoj dekarbonizaciji gospodarstva, zatim u smanjenju cirkularnosti e, gospodarstva i e, radna mjesta usmjerena na budućnost. Pitanje je štite li se ekosustavi i ostaju li oni unutar planetarnih ograničenja koji su blisko vezana uz konkurenciju oko izvora energije i pridonosili zdravlju i dobrobiti ljudi. E, prijeđimo onda na očekivane koristi od ulaganja u zeleno gospodarstvo, a to se temelji na našim vlastitim nalazima, ali isto tako i na sveobuhvatnim istraživanjima velikih međunarodnih institucija kao što su OECD i Svjetska banka. E, to su u prvom redu zapošljavanje. Za vrijeme ekonomske krize od 2008. do danas e, ekološke usluge e, su rasle od 2,8 do 4,1 milijuna radnih mjesta. To je ogroman rezultat u tim uvjetima inovacije. Od 2008. smo zabilježili povećanje europskih patenata u ovom sektoru. Sektor je postao konkurentniji nego ranije tijekom perioda krize. Stvoreni su, stvorena je bolja produktivnost resursa u e, kontinent, na kontinentu koji nema puno resursa kao što je Europa, to je strategija orijentirana prema budućnosti, smanjuju se narušavanja tržišta, stvara se jednaki uvjeti za sve, e, bitno je da načini proizvodnje ne ostvaraju prednosti kakve često ostvaraju danas, smanjuje se ovisnost o energiji koja je u današnjoj raspravi o ovisnosti energiji trebamo samo pogledati prema istoku i vidjeti koliko je je to važna rasprava. A što se tiče povrata na ulaganja i izbjegavanja troškova, znamo da su sustavi zdravstvene skrbi ugroženi e, od e, ekoloških e, rizika po zdravlje. raznolikost povećava te društvene troškove, a što se tiče promjena klimatskih promjena, tu su troškovi isto značeni. Nedavna studija iz Ujedinjene kraljevine pokazuje da svaka funta uložena u ekološko zakonodavstvo i poštivanje tog ekološkog zakonodavstva ima povrat ulaganje od oko 3 funte. Samo jedan e, primjer kako inovacije mogu dovesti do proboja. E, tržište zelenih obveznica koje, koje su hibridni alat za financiranje tranzicije na zeleno gospodarstvo, 2007. Europska investicijska banka preuzela vodeću ulogu, u gotovo 7 godina vidjeli smo porast tog tržišta s 1 milijarde na više od 100 milijardi eura pri čemu je Europa jasno na vodećoj poziciji. Dakle, kao zaključak mi smatramo da u skladu sa člankom 5 e, predložene uredbe postoje vrlo dobar razlog u smislu ekonomskih rezultata zapošljavanja, a i konkurentnosti i očito u smislu e, napretka u zaštiti okoliša da se usredotočimo na e, one inovacije na području zelene inovacijske tehnologije. Hvala lijepa. Sada ćemo riječ dati sljedećem govorniku Jose Maria Abadu iz e, Španjolske e, banke. Drage dame i gospodo, najprije želim zahvaliti odborima Ekon i odboru za proračun što su organizirali ovo zajedničko javno saslušanje i naravno želim zahvaliti što su me pozvali da ja e, danas ovdje govorim. Prema procjenama e, e, investicijska klima u Europi se otvorila Dakle, postoji potreba za ulaganjima privatnog kapitala u vrijeme fiskalne štednje. Investicijski plan za Europu koji je komisija e, predložila 2014. poznati kao Junckerov plan podijelit će te investicije između infrastrukture i malih i srednjih poduzeća. E, to bi trebalo biti dovoljno da u suradnji između Europske investicijske banke i vlasnika privatnog kapitala se ostvare ulaganje u neke riskantne projekte. Postoje dokazi da e, e, ulaganje u infrastrukturu daju pozitivne, dugoročno pozitivne rezultate. I to tako što se povećava potražnja zbog visoke nezaposlenosti u Europi to će u Europi biti jako korisno očekuje se da će Europska središnja banka podržati ovaj plan dio ovih ulaganja koji će se usmjeriti u ta ulaganja prevoditelj se ispričava, ali kako ovaj govor, govornik čita velikom brzinom, a nije ga prethodno dao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 to bi bilo vrlo dobro došlo. Stvaranje ostvarenje ovog plana bilo bi jedan važan napredak što bi se moglo usporediti sa Transport and Innovation Act u e, SAD-u. Europa se nalazi u jednoj kontradiktornoj situaciji. S jedne strane imamo pomanjkanje ulaganja, s druge strane nemamo e, dugoročne investicije, e, e, projekte koje bi se moglo investirati i nemamo spremnost banaka da kreditiraju takve projekte. Dakle, 70% sredstava će se samo prebaciti iz horizonta 2020. i instrumenta za povezivanje Europe, ali e, potrebni su visoki multiplikacijski e, faktori kako bi se ta sredstva mogla pretvoriti u značajna sredstva za ulaganje. Veliki E, dakle ekspazivni efekt e, ovih sredstava odnosno multiplikacijski efekt e, bi morao biti vrlo visok da bi se E, projekti uspjeli financirati. Potreba za time je u Europi velika, ali pritom se mora uzeti u obzir tri aspekta. Kao prvo, postoje e, razlozi da kažemo da je naša infrastruktura zastarjela i da postoje velike potrebe za investicijama u zemljama članicama i to ne samo kod novih E, kod nove infrastrukture, gradnje nove infrastrukture, nego i kod modernizacije postojeće. Sredstva koja su za to potrebna su velika, a time bi se uspjela e, e, smanjiti smanjiti propadanje i starenje te infrastrukture. Potrebne su investicije u nematerijalna nematerijalne projekte nematerijalne na ulaganje kao što su obrazovanje, poticanje tehnologije i tako dalje, to također čini jedan važan faktor. Treća dimenzija su malo i srednja poduzeća koja su u različitim situacijama e, od e, zemlje članice do zemlje članice E, Njemačka mala i srednja poduzeća su veća od mnogih španjolskih poduzeća, pa su tako i potrebe malih i srednjih poduzeća u e, raznim dijelovima Europske unije vrlo različita. Dakle, tu ne možemo primijeniti ista mjerila na e, različite zemlje, tu su potrebne različite strukture financiranja. <clears throat> Sredstva iz EFSU a ako se njima bude upravljalo na dugoročan način može, mogu pokriti te potrebe. Dakle, kad se radi o imaterijalnim e, e, ulaganjima, malim i srednjim poduzećima i tako dalje. I za kraj još tri napomene. Kratkoročni e, porast, odnosno multiplikacijski efekti bit će pozitivni pod uvjetom da se primjene manje stroža pravila. Kao drugo, održivo, održiva ulaganja u e, projekte da će sigurno i dugoročne efekte. I za kraj postoje, e, postoje velike potrebe za ulaganjima u Europi, ali e, pritom e, se treba primjenjivati rješenja specifična za određene e, regije, a ne ista za sve. Hvala lijepa. A sada riječ dajemo sljedećem govorniku, profesoru na ekonomskom fakultetu u Koimbri. Profesore Holond, imate riječ. Hvala lijepa. E, ja ću e, odstupiti od ovoga što su prethodni govornici rekli ja se ne slažem s njima po mom mišljenju ovaj fond za strateška ulaganja je krivi početak nije potreban nije održiv nije koristan e, a činjenica je da Europska unija već ima instrumente za E, ulaganja tako da nisu potrebna niti nova zaduživanja niti novi fondovi niti nova jamstva ja sam to sročio i taj e, moj e, tekst je nadam se dostupan zastupnicima kao prvo, prijedlog ovog fonda potječe od jedne briljantne analize poljskog ministra financija o potrebi za novim ulaganjima u europsko gospodarstvo, ali također potječe i zbog jednog krivog shvaćanja da Europski investicijski fond koji već postoji, koji sam ja preporučio Žaku Deloru 1993. a osnovan je 1994 E, da taj fond ne može odraditi tu zadaću. Dakle, e, a međutim taj Europski investicijski fond je upravo e, tako osmišljen da upravo tu zadaću odradi i pritom se ne mora niti niti države članice se ne moraju dodatno zaduživati. Kao drugo, kriteriji za e, oporavak gospodarstva se ne moraju e, nanovo izmišljati. E, specijalni akcijski program iz Amsterdama iz 1997. je proširio E, zadaće Europske investicijske banke na investicije u zdravstvo, obrazovanje, e, urbanu regeneraciju, zelene tehnologije i e, i to na način da Europska investicijska banka, Europski investicijski fond može izdavati obveznice kako bi se investirao e, European Venture Capital Fund, odnosno Europski fond za e, poduzetnički kapital. Kao treće, u principu ovaj predloženi fond za strateška ulaganja je zapravo jedan vid javno privatnog partnerstva ali kao što je e, Čurek već se požalio ono što tu nedostaje je javni novac ovaj e, multiplikacijski faktor od 15 koji očekuje potpredsjednik komisije Katajnen je puno previsok njegova preporuka e, je da se to smanji na pet međutim bez e, kofinanciranja s javnim sredstvima neće biti niti toliko visok dakle ovaj fond ne samo da će se svosti samo na prazne riječi umjesto na djela europsko gospodarstvo nam je potrebno sada koliko još dugo moramo razgovarati o tome e, tko bi što treba učiniti već je prošlo osam mjeseci od stupanja na snage e, od stupanja na funkciju nove komisije i e, Jean Claude Junckera što pozdravljam ja ne smatram da bi e, se ovaj plan trebao napustiti, ali nadam se da će Europski parlament priznati da Europski investicijski fond u Europskom investicijskom fondu Europska unija već ima instrument kojim se može ostvariti ova ulaganja bez osnivanja novih fondova, bez novih zaduživanja, bez novih jamstava i bez e, novih e, e, tijela i komplikacija. Dakle, ono što je predsjednik Juncker rekao je da će ovaj novi fond biti veći od Europskog investicijskog fonda koji ima samo 4,5 milijarde eura. Međutim, to zapravo nije tako u statutu tog e, Europskog investicijskog fonda koji već postoji. Dakle, u postojećem statutu piše da Evropski investicijski fond treba biti e, upotrebljen za e, poticanje europskih evropskih politika. U statutu e, Evropskog investicijskog fonda ne stoji da je on ograničen za financiranje malih i srednjih poduzeća on naprotiv može izdavati obveznice što je potvrdila i Europska investicijska banka i Europski investicijski fond su 2012. E, to napisali u svom izvješću Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Kao drugo, pitanje je odakle će doći taj novac, neki misle da treba doći iz Njemačke, ne mora doći e, iz nijedne zemlje u Njemačkoj, mogu se samo reciklirati globalni viškovi, a e, njih ima jako mnogo, razmjere tih viškova su ogromne. E, prije dvije godine predstavnik Južnoafričke središnje banke je rekao da želi evropske, investirati u evropske e, obveznice. Također e, Kina želi investirati u javne europske obveznice koje će trajati deset ili više godina, a to je ono što Europska investicijska banka može e, izdavati. Na sastanku u prosincu ovdje u Briselu ja sam zatražio da svi koji, koji znaju da e, dignu ruke svi koji znaju da Europska investicijska banka ne raspolaže sredstvima na temelju e, nacionalnog zaduživanja, nitko nije digao ruku. Dakle, Europska investicijska banka e, E, ne mora pritom ugroziti svoj trostruki A rating. Ono što ja predlažem je da se recikliraju globalni viškovi koji su jednostavno ogromni i razmjera su stotina, u stotinama milijardi e, eura, odnosno e, dolara. Postoji jedna važna razlika između riječi učinak poluge i multiplikacijski faktor e, učinak poluge nije multiplikator multiplikatori e, se kreću od 2,5 do 3 što znači ako se 100 milijardi E, iz e, recikliranja globalnih e, viškova uloži može se na taj način dobiti 300 milijardi eura koje je spomenuo i Jean-Claude Juncker u srpnju. Po mom mišljenju vlade ne bi trebale biti u strahu od e, rating agencija ili tržišta obveznica. Ono što se previđa da je u siječnju 2012. kada je standardi PU snizio rating e, nekih zemalja članica Europske unije, za to su bila e, bilo nekoliko razloga. Jedno je su bili rezovi, odnosno politika štednje, drugo pomanjkanje planova ulaganja, odnosno gospodarskog e, oporavka, bez čega naravno nema niti e, državnih obveznica. Po mom mišljenju i po mom mišljenju u stvarnost nisu potrebni novi kriteriji za ulaganja, nisu nam potrebni novi odbori koji će e, birati projekte, akcijski plan iz e, Amsterdama već je e, odluči, već je naveo da se treba investirati u zdravstvo, obrazovanje, urbanu regeneraciju, zelenu tehnologiju i financiranje malih i srednjih poduzeća. Dakle, tu se već može investirati u razno razne projekte urbane regeneracije kao što su e, izgradnja infrastrukture i tako dalje, dakle opskrba plinom i vodom i E, tako dalje mnogi raznorazni e, projekti po mom mišljenju e, u skladu sa preporukama koje sam dao Žaku Deloru 1993. Ne treba nam novi instrument koji zapravo ne nailazi na podršku u europskoj javnosti. Ako zapitate bilo kojeg građanina e, što e, bi trebao biti taj novi fond za strateška ulaganja nećete dobiti nikakav odgovor E, Rooseveltov New Deal 1930. uspio je prebaciti e, privatne, privatna sredstva, ušteđena sredstva u infrastrukturne projekte time što je izdao obveznice, a pritom je e, uspio smanjiti nezaposlenost na ispod 10% unutar sedam godina pred izbijanje drugog svjetskog rata, a to je učinio uz e, proračunski deficit od samo 3%, drugim riječima unutar mastriških e, ograničenja. Dakle, ja preporučam oprez. E, nemojte nastaviti samo sa govorom i razgovaranjem o novom fondu prihvatite činjenicu da već imamo te dvije investicije, Europsku investicijsku banku i Europski investicijski fond pomoću kojeg, kojih možemo reciklirati e, globalne e, novčane viškove i to bi se moglo realizirati ne tek za 8 mjeseci nego odmah. Hvala. Hvala vam gospodine Holand. Kao što vidite imamo različita mišljenja što je jako korisno. Naravno, saznali smo da prema nekima Juncker plan nije Junckerov plan, što je zanimljiv argument kojim se da raspravljati i siguran sam da će naši izvjestelji sada postaviti pitanja da će dati doprinos raspravi. Udobulman ima riječ na tri minute ili kolega Fernandez? Kolega Fernandez. Hvala. Zahvalan sam na izlaganjima i na različitim mišljenjima koje su izražena. Ja sam među onima koji smatraju da pa Junkerov plan i njegov fond nešto će omogućiti više nego puste investicije. To će nam omogućiti da smanjimo birokraciju, da pojačamo jedinstveno tržište i ono što je rečeno da podržimo poduzeća, osobito mala i srednja poduzeća. To je instrument koji je dodatni instrument koji ne ugrožava nijedan od postojećih instrumenta. On je komplementaran i ne mijenja ništa od već postojećeg. Mislim da imamo samo mogućnosti da budemo na dobiti zahvaljujući ovom planu. E, Luis Paz de poznati čuveni portugalski pisac, je govorio o brodovima koji izlaze na pučinu, koji imaju svima E, koji su svi trebali nestati u moru, koji nikada neće otkriti novi svijet. Ne smijemo biti tako negativno nastrojeni prema svim novim inicijativama. Tu ima još novih svijetova koje treba otkriti, ima novih projekata koji su izvodljivi. Tu ima prostora za stvaranje radnih mjesta, za poticanje gospodarskog rasta. Ja imam jedan izvor zabrinutosti, ipak da li će biti kakva prethodna selekcija za ove projekte? Da li će postojati investicijski odbor koji će se baviti tom prethodnom, prethodnim odabirom projekata? Jer ako ćemo e, se baviti odabirom tih investicija, moramo spostaviti da Europska komisija sudjeluje u tome i to je već u biti predviđeno. I također sam zabrinut potrebom za kohezijom jer ovo je plan koji treba e, popuniti, odnosno riješiti probleme tržišnih nedostataka i mislim da moramo biti jasni jer e, ova savjetodavna platforma e, koja je bila uključena a koja je izbačena, koja je trebala strukturirati projekte, ja mislim da je ova platforma platforma koja bi trebala biti slobodna, koja bi se mogla slobodno E, pristupati da zajamči bolju koheziju. Jer ako imamo nesavršenstva, tržišna nesavršenstva koja treba e, riješiti, onda se moramo postarati da investicijska platforma može na valjan, adekvatan način strukturirati projekte i to je nešto moramo imati na umu. Hvala. Udo Bulman, izvjestitelj za odbor Ekon. Hvala predsjedniku, hvala stručnjacima, predsjedavajućim i stručnjacima. Ja smatram da ovaj razgovor doista može biti vrlo dinamičan ako E, sada nakon ovih zanimljivih doprinosa čujemo još i zanimljiva pitanja. E, Stuart Holland dao je doista osježavajući e, pogled na ova pitanja i postavlja se pitanje ovaj parlament nije taj koji EBU može reći što učiniti, a što ne, iako mi je to često žao ovaj parlament također ne može Europskom investicijskom fondu reći što mu je začiniti, a što nije i, i to mi je žao, a još više mi je žao što ne možemo državama članicama reći što im je začiniti. Mi sada trebamo ovdje oblikovati ovaj instrument. Vi kažete ne želite ga blokirati, ne želite ga ukinuti, ali moramo se fokusirati na to što želimo njime izmijeniti. To je ono naša osnova naših razmišljanja i tu molim za konkretizaciju e, mene je gospodin Majštat inspirirao svojim izlaganjem, no imam tu i dva pitanja. Smatram da je točno ovo što ste rekli sa kontrolom parlamenta kroz upravljački odbor. Tu smatram da je točno ovo što ste rekli s obzirom na sufinanciranje država članica. Moramo o tome razmisliti da to na razuman način funkcionira. No, pitaću vas dva pitanja. Kako se pobrinuti da se s tim novo ostvarenim sredstvima u stvari E, pokrenu one rizičnije investicije. E, naime, potreba postoji, ali ne postoji nikakva, nikakva obveza toga. Kako pridonijeti tome da se investicije idu primjerice više u ona područja koje Brunings ocijenio kao važnijima, a i mnogi od nas smatraju da bi to moglo biti u interesu parlamenta da se ovdje sklonost investicijama tog novog fonda usmjeri prema tome, a da se ne pozabavimo onome što inače e, neće imati nikakvo financiranje jer ne želimo prouzrokovati negativne efekte. Drugo pitanje da li bi Europski investicijski fond trebao naprosto nastaviti sa malim i srednjim poduzećima, što on i onako čini? A to ne može biti tako, odnosno kako ćemo osigurati strategiju u kojom će se više pomoći malim i srednjim poduzećima kako tu apsorbirati rizike jer tu i banke naravno odlučuju što će kreditirati, a mi nemamo utjecaja na to kako olakšati situaciju malim i srednjim poduzećima. I e, još imam pitanje e, za gospodina Bačnisa gdje vidite mogućnost da nacionalne E, razvojne banke sudjeluju u tome. Oni imaju naravno know-how, imaju kapacitete, možda su oni jedan dobar partner e, i kako to partnerstvo po vašem mišljenju može izgledati. Hvala. Thank you. Hvala. Gospodine Majštad, možete vi prvi odgovoriti. Imate svaki po dvije minute. Hvala predsjedniče. Mogu odgovoriti i gospodinu Fernandesu i na prvo pitanje gospodina Bulmansa koje se tiče e, uloge odbora za investicije. Mislim da nije na tom odboru da se bavi prethodnim odabirom projekata. U osnovnom teksti se, se razvio u jednom prvom prvoj verziji te uredbe to je bio zadatak za odbor za investicije. Mislim da bi to bilo pogrešno jer oni su nisu u mogućnosti da to rade. Jer kako možete, hoćete da stručnjaci koji nisu tu na, u stalnom radnom odnosu rade odabir među stotinama projekata koji su poslale države članice to je stručni tehnički dio posla koji treba obaviti Europska investicijska banka koja je obučena i opremljena za to, a koja je i onako predvidjela zaposliti još dodatne djelatnike za taj zadatak. Dakle, uloga e, odbora za investicije prema e, zadnjoj e, versiji ovog teksta jest da provjeri da prethodno odabrani te, e, projekti koje je prethodno odabrana, odabrala e, Europska banka za investicije zadovoljavaju e, uvjete dakle koji su predviđeni u članku petom i onim zadacima koje je odredio odbor za upravljanje. I tu se nadovezujem na ono što je rekao kolega Bulman, da Europska investicijska banka financira rizičnije projekte koje koje po prethodnim pravilima ne bi financirala. Dakle, na odboru za investicije jest da se postara da je tome tako, dakle da je to u skladu sa orijentacijama u vezi s rizikom koje je odredio odbor za upravljanje. Mislim da će biti uloga parlamenta da provjeri da je tome tako, jer ukoliko želimo konstatirati da se EFSU koristi za financiranje projekata koje bi ovako i onako Europska investicijska banka financirala, onda smo prošli mimo cilja i onda se treba reagirati. Dakle, mislim da trebamo praviti razliku između svačije uloge. Dakle, e, odabir e, individualnih projekata EIB je najsposobnija za e, taj zadatak, provjera da li se poštivaju odredbe e, i nalazi parlamenta i odbora za pilotiranje. Mislim da, mislim da, je za to, da su to zaduženi, dakle, odbor za upravljanje i parlament. Što se tiče e, malih srednjih poduzeća, evo predsjednik me već podsjeća da sam predugo govorio, dakle samo par riječi. Što se malih srednjih poduzeća tiče do sad još nisam vidio ništa novo što se tiče malih srednjih poduzeća. Kada čitamo tekstove uslom tako, e, tako i osoblje e, fonda to tumači. Dakle, e, Europski fond za investicije prima mogućnost da radi dodatne, da poduzma dodatne mjere. Dakle, da daje bankama ili da, da, da daju sredstva bankama koje posuđuju e, malim srednjim poduzećima ili privatnom kapitalu, ali u biti ovdje ne vidim ništa novo. Hvala, gospodin Brvinic. Hvala predsjedavajući. Nastavit ću biti kratak. Pa kako uzeti zaozbiljno ove kriterije? Evo, želim pružiti na tri, trorazinski odgovor. Kao prvo, e, ako uzmemo zaozbiljno europske politike, zeleni razvoj, nalazi se do barem u tucetu važnih e, politika, ciljeva, paketa koji su važni za Europu. Dakle, ako se želite držati tih ciljeva, onda bi to trebalo biti put kojim se treba ići. Drugo, tako što će se pouzdati e, u čvrsto uvjerenje da je to nešto funkcionira i što e, ostvaruje željene ciljeve i za društvo i za okoliš, a isto tako i za gospodarstvo, e, tako što ćemo se e, uzdati u članak 5. EFSU-a gdje tri od pet kriterija e, blisko su povezani za ciljeve koje sam se ja sad iznio među kojima su i e, u okviru projekta Obzor 2020. projekti vezani za istraživanje. Tu će se potrošiti 20 milijarde eura. To su veliki iznosi koji mogu poduprijeti ovaj paket. I treće, isto tako, što se tiče e, Europske agencije za okoliš, posredstvom te agencije raspravljali smo već kako investicijska banka može podržati potporu bankama za tu vrstu investicija. Eto, to je moj odgovor. Hvala gospodine Abad. Evo, e, što se mene tiče imam tri e, argumenta. Kao prvo potpuno se slažem s gospodinom Fernandesom. E, on je rekao dakle, da EFSU ne zamjenjuje ništa već postojeće, jer jednostavno ne može mijenjati. Jedan važan argument jeste ime fond e, možda zbunjuje. To nije nikakav fond, u biti to je samo jamstvo Europske komisije koje Europska komisija daje EIB-u. I e, svi ti postojeći instrumenti, dakle, e, mogu preuzimati, zahvaljujući tom jamstvu, dodatne rizike. Kao drugo, gospodin Budman je rekao što možemo napraviti da spostaramo da to bude tako. Pa ono što možemo napraviti jest najbolje što možemo, a to je stvoriti eksante prave poticaje za e, osoblje fsu a zatim e, stvoriti prave e, scheme ocjenjivanja, kada onda imate to dvoje, a onda e, s vremenom treba naći pravi instrument. Treće, pitali ste što mogu nacionalne banke napraviti. Pa to je jamstvo. Mi možemo posredstvom efsu e, stvar pojačati. I mi smo svi banke i imamo, počinjeni smo svi istim pravilima i što budemo imali jaču, veće, što budemo osposobljeniji, onda ćemo moći preuzimati veće, veće rizike. Dakle, to možemo raditi ili pojedinačno, svaka zemlja za sebe, ili zajedno preko jednih zajedničkih e, platformi. Jedan primjer je fond Margarita, koji je e, pan-europska pan investicijska platforma. Hvala. Gospodine Holand, izvolite vi. Hvala na ovim e, komentarima koje ste iznijeli. Evo ja ću stvar jednostavno reći. Filip Majštad je rekao da u ocjeni, aha, za, za ocjenjivanje e, e, projekata da je, da je tu predloženo šest stručnjaka i to koji su zaposleni na šest mjeseci, pa to je, to, to je ništa, to je profilaktična mjera. U biti to je način da se spriječi oporavak koristeći već do kojeg može doći postojeći, već postojeće e, instrumente. Hvala. Prelazimo sada na pitanje javljanja zastupnika. Prvi govornik je Ajder Gardjezabal, izvjestitelj u Sjeni odboru za proračune na minutu i pol. Imate riječ, kolegice. Hvala, predsjedniče. Minutu i pol, a dobro. Nastat ću rezimirati sva pitanja koja su mi pala na pamet eh, slušajući izlaganja i koja sam imala u vezi s ovim fondom. Dakle, jasno je da ono što imamo na stolu je to je to što imamo i nemamo izbora, dakle možemo biti kritični ili ne. Jedino što možemo pokušati je eh, poboljšati taj projekt i izvješće eh, Europske komisije. moramo spitati kako smanjiti rezove u projektu Obzor 2020. i u Fondu za interkonektivnost. Jer to je posrijedi. I kako bismo smanjili taj utjecaj, moramo naći alternativni izvor financija. Možda bismo to trebali financirati na temelju one margine manevarskog prostora koji nam preostaje u Europskom fondu. No, gospodine Majstat, e, koji je vaš stav konkretno govoreći? Da li mislite da ovaj jamstveni fond može biti smanjen, dakle ove milijarde koje se stavljaju na stranu odmah u samom početku, a da se ne dovodi u pitanje onih 16 milijardi iz jamstva. Dakle, ako smanjimo iznos ovog fonda, da li ćemo ugroziti sudjelovanje tog fonda, da li ćemo dovesti u pitanje sam osnutak tog fonda, njegovo funkcioniranje? Zatim, da li bi banke mogle više sudjelovati sa više sredstava nego onih 5 milijardi kako bismo imali na raspolaganju više sredstava za buduće. Eto, imam puno pitanja za postaviti, ali nažalost nemam više vremena. Hvala. Hvala vama. Gospodin Kelmer, odbor za proračune. Hvala, hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih želio još jednom ukazati na to da iz našeg motrišta ECR-a kod tog investicijskog fonda još uvijek su brojna pitanja otvorena i za nas je osobito odlučujuće jedno bitno pitanje, a to je odakle taj optimizam da će se ovime riješiti svi problemi koji su djelomično već spomenuti ja ću načelno još e, spomenuti. Ja uopće ne raspoznajem tu kako ovdje govorimo o tako velikom investicijskom volumenu, a da ne znamo unaprijed za koje, su, za koje je to projekte, gdje, su, e, gdje je taj stol sa projektnim spisima. Ja vidim samo stol s novcem. Mi ne želimo gospodarstvo kojem upravlja država. To smo već imali u povijesti i znamo kako je to završilo Ovdje si država smatra da može upravljati nekim e, stvarima, odlučivati o tome koje projekte će poticati, ko će preuzeti e, ta jamstva, to vjerujem ako itko može preuzeti poduzetnik neki, ali ne i država. Ako idemo u tom smjeru, idemo u sasvim pogrešnom smjeru i ja e, ne mogu raspoznati nužnost za tako nešto. Mi sada živimo u u e, jednom okruženju gdje je zapravo središnja banka inicirala e, jednu poplavu novcem e, praktički nutu, imamo nutu kamatu i mislim da ovime zaista padamo u opasnost financiranja vrlo rizičnih projekata. Hvala. Hvala, izvjestili iz odbora Ekon, gospodin Otmar ima riječ. Da, predsjedavajući dame i gospodo, srdečna hvala. Ja ću se nadovezati e, na ono što je gospodin Pulman e, rekao gdje je on stao. Ne radi se ovdje o jednoj analizi, već e, je to jedan koncept sa iznošenjem želja. Svi, svaki referent kaže ja bih želio ovo ili ono. Niti jedan referent nije dao neki konkretan zahtjev s obzirom na predloženi nacrt komisije. Druga točka, kada, ako sam dobro e, čuo ovu raspravu... Ispričavam se, e, provoditelji su imali problem čuti vas, nisu vas dobro čuli, možete li ponoviti, molim vas? Ja bih e, želio da svaki referent danas u odnosu na tu svoju najvažniju želju koju je predstavio e, kaže koji je dio prijedloga komisije taj koji treba izmijeniti kako bi se taj cilj bolje proveo. Drugo, gospodin Majstet je rekao da dodana vrijednost ovih 16 milijardi trenutačno nije, eh, se ne može tako sigurno eh, ispuniti. I stoga se postavlja pitanje odakle treba taj novac doći kako bi ta dodana vrijednost, tih 16 milijardi, eh, i za, bili nešto što se može jasno utvrditi. I treća točka, da li je točno da taj fond će ispuniti svoje ciljeve samo onda ako mi u tu uredbu napišemo da on ne smije financirati niti jedan jedini projekt koji se već financira ili se može financirati iz ostalih postojećih fondova. Thank you. Hvala. Gospodin Depre. Hvala predsjedniče i hvala svim izlagačima na ovoj dobroj zabavi. Ja želim samo reći da sam poput gospodina Mesta da smatram da je ovaj plan koristan, nužan i da se pojavio u pravom trenutku i da ide, da se slaže, da se uklapa ove e, mjere koje je Središnja banka donijela. Često čujem da će ovaj plan pomoći malim i srednjim poduzećima, ali kada vidimo odredbe ništa ne vidimo konkretno za e, mala i srednja poduzeća. Govori se o, e, poduzećima do 3000 E, djelatnika, pa to može biti filijala za Google, Microsoft i velike, dakle ništa ne vidim konkretno za mala i srednja poduzeća. Drugo, čini se da se Europska investicijska banka dobro izlači iz ove priče. Kad se čitaju odredbe vidite da svake godine da će naplatiti barem 20 milijuna eura za europsku platformu za savjet eh, europsku savjetodavnu platformu onda, kao što je rekao gospodin Mestad, ona je jedina koja uživa u jamstvu Zatim u svakom, svakoj od investicija ona sudjeluje u iznosu 20%, dakle jedna petina. Dakle ima jamstvo za 20%, a kako bi e, financirala to za EIB nudi nam se da e, raščlanimo neke za nas prioritetne projekte kao što je obzor 2020. i slične. Dakle pitanje sve ovo za EIB, za projekte za koje ste rekli da dodanost nije jamčena, zatim e, ovaj subordinirajući karakter nije uključen, a onda postoji i opasnost od koncentriranja investicija u određene zemlje. Dakle, tu je puno problema, čini mi se. Evo, dakle, mog pitanja, da li je doista nužno da, e, imajući na obzir stanje stvari, jer znamo da, ćemo morati ubacivati dodatna sredstva u taj fond, dakle, zar, zar je stvarno s obzirom da ne znamo gdje ćemo naći ovih 8 milijardi, zar ne možemo biti inteligentni politički govoreći i reći si da svake godine e, da treba pronaći ta sredstva u e, proračunu za taj fond, fond. Ja sam sprem, mislim da je važno za nas da nađemo alternativu onome što ja dakle za ove članke 18. i 19. projekta. Hvala. Gospođa Rijada. Njemački. Nemamo prijevod s ovog jezika, žao nam je. Sorry, sorry, uh, unfortunately, according to the E, kolegice, ispričavam se, no e, s obzirom na odluku organizacijskog uredba nije predviđeno e, prevođenje sa irskog. Nemoguće je konsekutivno prevođenje nije dozvoljeno prema pravilima parlamenta ili ćete koristiti drugi jezik ili nažalost ne možete uzeti riječ. leis agus nílim chun láirtatanga eile gaalann se mo hanga dúchasach agus tá cena gom só gur amgat nílim chun láirt a méle. Okay, so we move to the next speaker. Idemo na sljedećeg govornika. Gospodin Tremoza. Tremoza is not here. Uh, Mr. Demazi. Gospodin De Demazi. Thank you, Chair. Ähm, Hvala. Prvo zahvaljujem na izlaganjima naših stručnjaka, osobito izlaganje kolege Olanda je bio vrlo, vrlo konkretno i mislim da će to imati podršku lijeve frakcije u parlamentu i konkretni e, prijedlog, e, mislim zaista mislim da treba prevesti to i njegove konkretne prijedloge izmjena. Znači usprkos velikoj likvidnosti i niskim kamatama i dovoljnim e, broju investicijskih projekata da uopće postoji razlog da su privatna se ulaganja smanjila, to eh, je pitanje eh, eh, mjera štednje. Znači, tu se zaista pitam, imamo, odabrali smo pristup javno-privatnih partnerstva, no pokazalo se da su ta partnerstva često skuplja za porezne obveznike jer se mora uključiti privatna rendita, privatni profit u to. Međutim, taj je pristup e, odabran zato što su dugovi tako veliki navodno i gospodin Holand je to i naglasio. Znači, e, u odnos, moje pitanje se odnosi na to kako se e, politički obrazlaže da doprinosi e, država članica e, su izuzeti iz masterskih kriterija dok javna ulaganja nisu e, izuzeta iako su ona zapravo u smislu korištenja resursa učinkovitija. Thank uh, Hvala. Tko će uzeti riječ e, za zelene e, iz e, odbora proračun? Imam jednu mogućnost, gospodin Tarant. Hvala vam, gospodine Valdeni. Ja zapravo nemam pitanja, hvala. Now for the FTD budget. Hvala, u ime FTD-a, gospodin Zani. Hvala vam predsjedavajući. Želim zahvaliti predavačima jer nakon tjedana licemjerja i neopravdanog entuzijazma oko ovog plana gdje niko nije zapravo shvaćao kako će on funkcionirati i na kojim temeljima će funkcionirati i da nije e, apsolutno izvediv. Evo pitanja našim govornicima. Kao prvo čini se da taj plan je zapravo e, provedba EIB-ovih e e, projektnih obveznica. U tim pilot fazi te projektne obveznice nisu urodile zadovoljavajućim rezultatima. Prvi projekt koji je financiran u Španjolskoj bio je prava katastrofa i gubitak javnog novca. Stoga me zanima što na, naši stručnjaci misle o tim prvim razmatranjima. Drugo pitanje mi koristimo ovdje javno-privatna partnerstva, a često smo vidjeli e, u prošlosti da taj instrument javno-privatnog financiranja u biti ne funkcionira. On zapravo sa sobom nosi određene rizike i gubici tih projekata postaju javni i samo u rijetkim slučajevima se ostvaruje profit i onda se taj profit privatizira. Kako pronaći alternativne instrumente umjesto da idemo na javno-privatna partnerstva koja su se pokazala neučinkovitima. I treće, e, ovdje postoji rizik privatizacije osnovnih javnih usluga kroz fond. Kako izbjeći da se to ne dogodi? Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Želim nastaviti e, po ovom pitanju e, efekta poluge. Ne trebamo govoriti to o učinku e, multiplikatora, već o učinku poluge od 15. Meni je teško razumjeti ovo što govore gospodin Majstad i gospodin Branik, zato što ako znamo da nas ovaj fond nas treba izvući iz tih ustajalih voda, to nije uobičajeno poslovanje. Ovo je fond za nova ulaganja, za nova pitanja koji treba omogućiti preobrazbu gospodarstva, no ako pogledate iskustvo eib i ako pogledate faktor poluge, primjerice Fond za energetsku učinkovitost, vidjet ćete da je tamo ostvaren efekt poluge od 7. Znači efekt poluge od 15 neće se postići ako e, idete na, na stvar, ako ne idemo na stvarne e, ulaganja koja su stvarni faktor preobrazbe. To znači postići. Znači, to ne možemo postići uobičajenim poslovanjem jer u protivnom možemo uzeti novac iz e, fonda Obzor 2020 koji se djelomično temelji na bespovratnim sredstvima, no znamo da tržišta to nekad ne mogu iskoristiti i mi se udaljavamo od toga ako imamo sad EFSU. Ako želimo povećati faktor poluge i privući privatna ulaganja, kako to učiniti, a da pritom ne uđemo u sustav e, pri kojem javnost preuzima rizik, a privatni ulogači uzimaju samo koristi. Znači kako to izvići ili ćete imati veće ulaganja država članica, ali izgleda države članice baš nemaju apetita za tako nešto. Znači kako to poboljšati? Ja bih imao, želio imati bolju viziju tog e, spoja jer e, inače će ovo ostati samo na razini razgovora. Gospodin Vali, e, Ikon, odbor Ikon činilo mi se da e, svaki klub zastupnika ima samo jedno javljanje za riječ. Ne, drago mi je da mogu javiti, naravno. Moje pitanje odnosi se e, za direktora Europske agencije za okoliš. Što mislite o projektima koji su e, predstavljeni za pohranu plina u državama članicama? skladištenje plina. Dakle, vidjeli smo takve projekte u Španjolskoj, e, kad gledamo ekološku održivost, govorimo o projektu Castor, znači ti novi projekti mogli bi e, stvoriti probleme u tlu, nedostatak stabilnosti, to je vezano i uz određene seizmičke aktivnosti i brojni ljudi su izuzetno zabrinuti oko toga. I postoji snažan lobby koji podupire takvu vrstu projekata. S druge strane, želim čuti vaše mišljenje o tim projektima. Zaključit ćemo sa dva izvjestitelja i e, odbora ITRE i TRAN. Katrin van Blend, prva, ITRE. Hvala e, svim govornicima. Želim ponoviti pitanje koje je već postavljeno, e, no željela bih da se to vrlo diferencira. E, ja sam nadležna za stajališta vezana uz financiranja iz obzora 2020. Moji pitanje je sljedeće Apsurdno je uzimati ovdje sredstva iz e, proračuna za istraživanje i razvoj tamo gdje smo stvorili dobro uravnotežene strukture i ciljeve čisto kako bi se osiguralo jedno jamstvo. Čini mi se da tu parlament žustro traži neke alternative. Imamo iskustva iz EIB-a, gospodin Brennings se govorio o ciljevima koje ja u potpunosti mogu podržati, no kako bi se odlučivalo o tome smatramo da nacrt uredbe nije u ovoj fazi dovoljan. Postavlja se pitanje kako se pobrinuti da članak 5 stavak 2 da se u njega uvrsti još daljna podjela, na njoj pristup je dobar, ali mnoge stvari su još otvorene, jer u konačnici ovdje bi se mogle raditi termoelektrane, kako je ovdje napisano, a ne se nužno brinuti za održivu energiju. Dakle, kako se pobrinuti da se u 5.2 definiraju projekti na taj način i da, da sredstva budu tako vezana da se ide u smjeru tih projekata. Hvala. Sada izvjestiteljica. Hvala vam, predsjedavajući. Ne znam točno kome da uputim ovo pitanje, možda gospodinu Majstetu. Naime, odnosi se na komplementarnost E, trebamo li sada već sve te milijune eura ili se to može u fazama uvesti kroz vrijeme, dakle, a da se pritom ne ugrozi kapacitet fonda. Gospodinu Holandu pitanje, mislim da sam dobro razumjela, naveli ste da e, zajmovi EIBA nisu uključeni u izračune e, duga država Možete li to objasniti? Možda sam krivo shvatila jer ono što znamo s nacionalne razine mislim da je proturječno ovome što ste vi rekli. Kako možemo taj instrument i poticaj e, za ulaganja iskoristiti? Trenutačno javni poticaj su za ceste s naplatom i tako dalje. Možda gospodin iz Agencije za okoliš e, može na to odgovoriti. Slažem se s vama. E, bilo bi izvrsno da smo globalna silicijska dolina za industriju, zelenu industriju, no e, komisija e, stalno govori da, to je na raspolaganju, no to nije nešto što je jako vidljivo građanima u Europi u smislu tog prelaska na zelenu energiju, to nije dovoljno e, da spriječi brutalno restrukturiranje i preraspodjelu resursa. Gospodine Abad, mala i srednja poduzeća, smatrate li da EIB trenutno ima kapaciteta e, pokriti mala i srednja poduzeća s juga, ova mikro, e, mikro poduzeća e, sa, ili samo zaposlene osobe. Što je ono što je najpotrebnije? To su zemlje sa deficitom većim od 3%. Molim da svaki govornik e, graniči svoje odgovore na maksimalno tri minute. Hvala predsjedniče. Teško ću moći ovako kratkom vremenu e, odgovoriti na sva ova jako dobra pitanja. Više pitanja tiče se uh, jamstvenog fonda, dakle članak osmi projekta uredbe. I tu se predviđa da je cilj da se e, stavi u taj fond 50% ukupnog jamstva koje dodjeljuje Unija. To je dobar pozamašan iznos koji se može objasniti tako što jedino ako EIB preuzme veći e, rizik nego što je to slučaj sada. Evo za e, jedan primjer, za operacije izvan e, država članica, dakle države, u države članice AKP-a ili izvan Europske unije gdje je rizik veliki, e, jamstveni fond e, se puni u iznosu od 9% odnosno preuzima obveze EIB. A ovdje se kaže da treba staviti u fond 50% ukupnog dodijeljenog jamstva, iznosa jamstva. Dakle, ponavljam, to je opravdano, a jer e, EIB preuzima puno veći rizik i dakle ima, e, tu, je, tu, su pola pola izgledi da se e, zadrži jamstvo. No, do toga treba, može doći sa ovih 50% samo E, onda ako i kad e, A bude e, tražio sredstva iz EFSU-a. Dakle, nema nikakvog razloga da se odmah uzme 50% tih 16 milijardi, jer EIB nikad neće potraživati 16, 50% od 16%, od 16 milijardi EIB-a iz jamstva EFSU-a. Dakle, to prva stvar koju hoću reći. A kako, kako popuniti taj jamstveni fond, kako naći tih 10%, pa to je upravo ono <laughs> najteže pitanje. Ja ovdje jako slobodno govorim. Dakle, to izaziva određena pitanja. Zašto? Pa je ono što ćemo uzeti iz eh, instrumenta za povezivanje Europe i eh, projekt E, programa Obzor 2020, to je pitanje koje je gospođa Van Brent postavila, koje je u potpunosti opravdano. Na koja je logika komisije? Dakle, oni kažu, umjesto da se koriste ta proračunska sredstva e, kao subvencije stavimo ih u EFSU i onda ćemo imati učinak pologe koji neće uvijek biti 1 naprema 15, ali čak i ako bude 1 naprema 10, logika je dakle umjesto da dajemo to kao subvenciju možemo financirati puno više posredstvom EFSU-a, posredstvom učinka poluge možemo financirati ne sto, nego tisuću možda ili 1500 petsto. Dakle, vidite tu logiku. No, imajući to na umu, možemo si ipak postaviti dva pitanja. Molim vas, žurno. Dobro, onda, onda neću odgovarati na ostala pitanja, ali mislim da je to jedna od važnijih eh, točak, jedan od važnijih aspekata rasprave. Neće to biti isti korisnici. Evo, u okviru projekta Obzor 2020. i istraživačkog rada, istina je da je EIB ima dobro iskustvo za financiranje projekata u istraživačkom sektoru. Ona ima iskustvo, može se, po, e, može se e, tu igrati učinak poluge, ali ona je financirala poduzeća koja se bavila primjenjenim istraživačkim radom, dakle istraživački rad koji može biti jako brzo isplativ, u kom i dakle na taj način privući privatni sektor za financiranje tog istraživačkog rada. Ovdje e, bojim se da ćemo imati manje sredstava na raspolaganju za, onu za onaj osnovni istraživački rad i to objašnjava stav e, znanstvene zajednice. Pitanje koje se tiče instrumenta za povezivanje Europe, a tu ne želim ništa investirati glede onoga što mogu slučajno srediti u, u, u, sektoru prometa, ali tu ima nekih stvari za koje nam trebaju direktne subvencije. Ne može se sve to financirati ovim učinkom poluge i tako privlačiti privatne investicije. Dakle, treba imati dovoljno sredstava za određen broj projekata za koje svi uviđaju da su prioritetni, osobito kada se radi e, ovdje e, željezničkog prometa, kako bi se, dakle, treba dovoljno imati sredstava da, da, da se dodjeljuje. Hvala, gospođa Brojniks. Gospodin Brojniks. Hvala lijepa. Najprije želim nešto reći o pohranjivanju e, plina pod zemljom. Moj iskren odgovor je da još nismo ozbiljno poradili i pozabavili se ovim pitanjima, pa ću E, reći da smo da trenutno ne znamo ništa o tome. Ne želim komentirati e, pojedinačne konkretne projekte koje ne poznajem. Kao što znate, postoje neke procedure u Europi E, koje se temelje na Lisabonskom ugovoru kao što je načelo predostrožnosti i e, načelo procjene učinka na okoliš. Ono što mogu reći je da ćemo koncem ove godine organizirati jedan seminar koji smo nazvali e, međusobno suprotstavljene tvrdnje E, gdje ćemo se pozabaviti tim pitanjima. E, kako se može osigurati da članak 5.2, to je pitao gospodin Karas, ako sam ga dobro shvatio, da, da e, željene rezultate ponovo kao, pošto sam ja iz agencije koja se temelji na znanju, na primjer kad je riječ o termoelektrani na ugljen, Eh, ako eh, ozbiljno shvaćamo našu eh, perspektivu za 2050 da li želimo investirati u gospodarstvo koje se temelji na ugljiku ili na nisko ugljično gospodarstvo mislim da bi odgovor trebao biti jasan od 1990. sektor transporta je je imao 20% emisija do 2050. Naš je cilj smanjenja emisija za 60%. Dakle, e, možemo investirati u e, u budućnost koja uzima u obzir nisko E, ugljične, nisko, niskougljična rješenja. To je vjerojatno put kojim trebamo ići. I samo ukratko što se tiče pitanja o novim radnim mjestima i zapošljavanju, e, kakav je odnos e, toga i brutalnog restrukturiranja gospodarstva, kako ste to nazvali, mislim da se to tiče makroekonomskih i makro E, socijalnih e, e, učinaka ulaganja mislim da se uvijek mora gledati završni efekt neto efekt i a neto efekt ako, ako budemo išli u smjeru zelenog gospodarstva nema sumnje da će od toga biti velike koristi E, pogledajmo niz gradova u Europi gdje još uvijek imate e, ulice koje se zovu e, po recimo onima koji su svojedobno pravili kočije, Wagenmaker strat, to više ne postoji dakle postoji jedna e, tranzicija prirodna neke grane prestaju postojati nastaju nove grane takve tranzicije postoje i danas ja mislim da će Europa biti dovoljno mudra i da ima dovoljno iskustva iz povijesti i da će se odlučiti za e, pravi put hvala lijepa Jean Artui e, iz odbora za proračun preuzima predsjedanje. Hvala Roberto, završili smo s ovim prvim dijelom. A... Ne, nastavljamo. Dobro, gospodin Abad, izvolite. E, Biću vrlo kratak rečeno je mnogo toga. Ja ću naglasiti činjenicu da je EFSU samo jedan od tri stupa Junkerovog plana. Nemojmo se fokusirati samo na taj jedan stup, iako on jest najvažniji. E, Fokusiramo se na cijeli plin, jer sva tri e, stupa su važna. Kao drugo što se tiče učinka poluge, e, govorimo o multiplikacijskom faktoru od 15 e, to je teško postići e, ako investicije iz EFSU e, od 21 milijarde očekuje se da će se polučiti 63 milijarde ulaganja, odnosno da će biti multifikacijski faktor će biti 3 dakle tehnički je ovaj multiplikacijski efekt od 15 e, nedostižan. E, mislim da je važno slijediti najbolje prakse iz zemalja iz drugih zemalja. Postoje zemlje gdje, je, gdje su tržišta e, dugoročnih e, ulaganja mnogo razvijenija i mislim da moramo učiti od njih. Primjer, jedan primjer je SAD. Činjenica da je neki projekt neuspio e, ne znači da je način kako je taj projekt financiran bio loš i posljednje što sam htio reći Da, postoji niz zemalja, Španjolska i druge zemlje na jugu Europe gdje postoje mala, mala i srednja poduzeća i e, njemačka mala i srednja poduzeća su puno veća u prosjeku. Dakle, postoje poteškoće u pristupanju kreditiranju e, i tu će e, EFSU biti mnogo korisni nego u zemljama gdje su poduzeća da će znači e, zemlje gdje su mala i srednja poduzeća veća imat će veće koristi od EFSU od onih gdje su mala i srednja poduzeća vrlo mala. EFSU e će upravljati Junkerovim planom za mala i srednja poduzeća. E, radi se o financiranju iz nebankarskih izvora, a to je jedno od velikih pitanja za španjolsko e, gospodarstvo. Dakle, ovaj fond će potrebno osigurati e, investicije za zemlje kao što je Španjolska. Hvala gospodine Abad, gospodine Kako to da e, da e, financiranje iz Europske investicijske banke ne povećava zaduženost država. zato što se tu ne radi o fondovima e, o državnim fondovima dakle e, za posuđivanje Europske investicijske banke garantira Europska investicijska banka, a ne zemlje članice. To je vrlo, vrlo važno i želim e, ponoviti. E, viši savjetnici e, članova komisije nisu znali da kreditiranje od strane Europske investicijske banke ne zavisi od E, zaduživanja e, država članica. Gospodin Šojble je e, opsjednut zaduživanjem država članica i zaduženošću država, članica riječ kredit počiva na riječi kredo, što znači vjerujem iskreno rečeno nisu potrebna rizična ulaganja. Zašto se baviti rizičnim ulaganjima kada svesti na javne e, subvencije? Jedna od e, snaga Žaka Delora, kad sam ja bio njegov savjetnik, je da je Europska unija ima dva, dva važna načela na koja se, kojima je posvećena, a to je europska kohezija Dakle, postoji velika potrebna za ulaganjima, odnosno povećanje potražnje e, na tržištu. Što se tiče E, pitanja izvjestitelja za mišljenja. Molim vas, nemojte samo postavljati pitanja komisiji i nemojte samo izražavati sumnje. E, budite svjesni da nema pravog novca u ovom prijedlogu, nema potrebe za novim kriterijima, kriteriji specijalnog e, akcijskog programa iz Amsterdama su već dovoljni i postoje i dovoljno su široki i kao za kraj prema tom akcijskom amsterdamskom akcijskom e, programu kojeg je pozdravila Europska investicijska banka, EIB je učetvorostručio svoje investicije iz, između 1997. i 2007. prema tim programima. instrumenti postoje nema potrebe za e, tim da se izmišljaju, novi molim vas nemojte poći putem da samo postavljate još daljnjih pitanja to neće e, dovesti do rezultata e, daljnje rasprave o ovome su samo stvaranje novih prepreka, svi instrumenti već postoje, samo ih treba e, primijeniti. Hvala lijepa. Zahvaljujem ove četvorci govornika koji su s nama podijelili svoju analizu. Zahvaljujem Filipu Menštatu, Antonu Honniku, Jose Maria Abadu i Stuartu Holandu. I sada pozivam, s obzirom da ćemo preći na drugi dio ovog ovoga pozivam Holma Kellera i Matija Groša da nam se pridruže za predsjedničkim stolom. Thank you. Thank you. session euh, Ovaj drugi dio zasjedanja posvećen je praktičnim primjenama i privatnim investicijama. Sada dajem na deset minuta Olmu Kelleru, koji je predsjednik e, zaklade KADOP. Gospodine Keller, imate riječ. Um, Hvala lijepa što ste nam dali priliku da e, ovdje govorimo privatni, e, privatnog kapitala ima dovoljno i e, postoje i odgovarajući apetiti. Međutim, radi se o tome da su tržišta disfunkcionalna i opterećena zastarjelom zakonskom regulacijom. Ako hoćemo privatna ulaganja, moramo e, osigurati odgovarajuće platforme i nešto što, nam, što do sad još nije spomenuto, a to je civilno društvo. Dopustite mi da požurim naprijed i kažem vam nešto o e, Kenapu E, to je jedna takva platforma koja već radi mnoge stvari koje Junkerov plan e, želi raditi. Ono što smo učinili je, mi smo identificirali vrlo konkretne mogućnosti na investicijskom tržištu, a to su e, mogućnosti koje potiču na primjer od demografskih promjena. E, dakle imaju veze sa zdravstvom i konkretno sa mogućnostima za ulaganja e, koje trenutno koriste Kina i SAD, ali nažalost Europa ne koristi. U dvogodišnjem procesu prije Junkerovog plana e, mi smo razgovarali sa preko 60 e, e, grana gospodarstva sa raznoraznim savjetnicima i pitali smo ih u čemu bi Europa potencijalno mogla preuzeti vodeću ulogu na globalnoj sceni. E, to su sljedeće cijepiva za odrasle, tu Europa već godinama ima vodeću ulogu, E, osobna medicina ne samo u onkologiji nego i u drugim vrijednostima e, e, zdravstvo koje se temelji na vrijednosti za pacijenta neovisna rješenja kao i modernizacija ta te grane gospodarstva bit će u poziciji ako promijenimo njihov modus operandi, e, bit će u mogućnosti da preuzu, preuzmu vodeću ulogu na globalnoj e, sceni. Zašto nismo to već postigli, to je vrlo lako shvatiti. Mi imamo e, loš sustav poticanja osobito u tim granama gospodarstva. Dakle, radi se o području gdje inteligentni ljudi u izvrsnim organizacijama e, sistematski e, donose krive odluke a time i ulaganja postaju disfunkcionalna. Na kraju imamo situaciju gdje imamo industrije koje e, u, na svijetu u koje se na svijetu mnogo investira, ali u Europi imamo vrlo malo start-up e, poduzeća i vrlo malo e, se toga osniva što bi imalo potencijal da jednoga dana postane Microsoft ili slične kompanije. Jednostavno gledajući te grane gospodarstva E, ne, praktički bi bilo neetički ne iskoristiti šanse koje imaju te grane gospodarstva. Dakle, mi smo osnovali jedan konzorcij, ovo je sve već učinjeno, nije tek plan za budućnost i rekli smo e, ajmo okupiti ljude koji e, obično ne sjede za jednim istim stolom i pokušajmo iskoristiti te mogućnosti. Potrebna nam je inicijativa nekih zemalja članica a to su Malta i Hrvatska uz podršku svjetske zdravstvene organizacije. Potrebno nam je da one kažu e, da će one unaprijediti e, svoje zakonodavstvo na razini zemlje članice i u tim granama smo involvirali najvažnije e, aktere sa svjetske scene kako bismo stvorili projekt i jednu, jedan cjevovod e, za ulaganja. Sve to će funkcionirati samo ako društvo bude uključeno. Vi donosite zakone, ali vi ćete ih donijeti samo ako relevantni dijelovi civilnog društva vam budu dali svoj input i svoju podršku. E, samo, na primjer, razmislite o cjepivima. Trenutno su aktualna, je aktualna epidemija ospica. To je to pokazuje da tu postoji e, pomanjkanje ulaganja na tom području. Sistem koji smo mi e, osmislili je zapravo vrlo jednostavan, a sve sa ciljem da se da se relativno mala javna ulaganja uz e, značajan učinak poluge e, da se e, potaknu privatna ulaganja, a također da se pomoću sinergije sa drugim postojećim projektima i organizirajući sve to kao jedan mali fond sam za sebe da se to sve osmisli na način da e, e, subvencije neće biti potrebne. Dakle, mi ćemo e, zajam koji dobijemo otplatiti i moći ćemo kontinuirano ulagati u to polje inovacija u Europi. Dakle, što nam je doista potrebno su tri stvari. Kao prvo, potrebna nam je jedan sustav donošenja odluka koji je potpuno neovisan o interesima, o regionalnim interesima, o industriji, odnosno pojedinim e, dionicima i njihovim interesima. Kao drugo, moramo biti u stanju upravljati tim fondom kao jednom e, profitabilnom pravnom osobom i kao treće u samoj prirodi stvari instrumenti u našem sustavu moraju biti pokriveni većinom zemalja članica a u našem sustavu sudjeluje 28 zemalja članica dakle tu se ne radi o malim, velikim zemljama članica, radi se o tome da se stvori vrijednost za Europu i da se upotrebom javnih e, sredstava privuče privatni kapital koji se trenutno ulaže negdje drugdje. Eto tu se, e, o tome se radi u našoj e, platformi i ja bih savjetovao E, parlamentu da e, bilo što što radi e, obazrivo bira već prema tome o kojem sektoru gospodarstva se radi. Hvala lijepa. Hvala gospodine Keller. Predajem sada riječ gospodinu Grošu koji je stručnjak iz privatnog sektora i koji je imenovan e, od strane Europske komisije koordinatorom projekta TNT, dakle koji je više usredotočen na pitanja koja se tiču prometa. Hvala predsjedniče. Dakle, ja nisam doista iz privatnog sektora jer sam e, dugo e, kao član ovog parlamenta bio u javnom sektoru i sudjelovao sam na izradi kriterija za TNT e, mrežu. Dakle, moj doprinos danas ima za cilj da kažem kako jedan fond koji postoji funkcionira, koji su bili izazovi za taj fond i koje su e, trenutne perspektive u kontekstu instrumenta povezivanja Europe. Dakle, evo izazove koje smo s kojima smo suočili, preuzet ću ih. Dakle, s jedne strane e, imamo potrebu za evolucijom sektora prometa, s druge strane i e, <laughs> evolucija i CO2, a promet je jedini sektor čak i mimo industrije, e, jedini sektor u kojem je potrošnja CO2, emisije CO2 su povećale, a imamo jasan cilj za 2020. Drugi izazov nalazi se na drugom slajdu, dakle da vidimo s jedne strane e, razvoj e, potražnje za putnike koja će, koja će porasti za 50%, a promet, e, roba za 80%, a to sve naspram evolucije CO2. Dakle, evo, tu imamo E, evoluciju e, razvoja eurozone i SAD-a. Dakle, sutra će se e, uzir bude rečeno biti predstavljena studija o sektoru željezničkog prometa i mogu vam reći već sada da će u zemljama kao što je Njemačka imamo podinvesticiju, godišnju podinvesticiju od 300 milijuna, u Francuskoj je ona procijenjena na 400 milijuna, dakle to je sektor koji zahtjeva investicije, bilo se radi o održavanju mreže, bilo se radi o čistim investicijama. Treći izazov to je izazov za kojeg bih mogao reći da se tu radi o tome da evo modalnu kad vidimo modalnu raspoređenost e, za e, e, robu cestom ide 45%, a pomorski 36%. E, a onda imamo putnike e, po cestama, ako kombiniramo ova prva dva, on je, prelazi 80% i ova dva izazova su uključena u projekt financiranja koji smo izradili. Ovaj europski pristup koji vidite na sljedećem slajdu, to su TNT mreže koji započeli dakle, prioritetno državama članicama, a onda se na kraju razvilo jako globalni projekt kojem imamo jedan financijski instrument koji je evo, po prvi put učinkovit jer što se tiče financijskih sredstava imamo e, otprilike tri puta više od onog što smo imali ranije. Evo, imali smo, izradili smo i prioritete i prioriteti su jasni, od njih možete vidjeti na sljedećem slajdu. Dakle, kako bi se izradio jedan promet, prometna mreža u Europi, imamo devet multimodalnih koridora i tu pripremamo investicije trenutno. Dakle, instrument koji imamo, poznajete ga, to je sljedeći e, slajda. Mi imamo dakle s e, sa instrumentom za e, iz, povezivanje Europe 26,3 i 11 milijardi iz kohezijskog fonda sa ciljem rezerve. Odnosno, naš prioriteti za investicije tiču svega onoga što je teško, dakle to su ona uska grla, e, prekogranična mjesta, e, prelazak sa ceste na željeznicu, interoperabilnost. E, dakle, tu smo izradili čitav niz kriterija koji se koji, koji predstavljaju poteškoće za prometni sektor u Europi i to treba prevazići. I odgovore imamo u dvijema uredbama 1316. i 1315. U 1316. vidimo sustav sufinanciranja, a na sljedećem slajdu vidimo evo, sufinanciranje i e, korist e, ovog sufinanciranja. E, tu se vidi da prosječno imamo sufinanciranje 20 do 40% u državama koje su članice kohezijskog fonda, a u koje nisu članice kohezijskog fonda, onima koje jesu, tu ide sufinanciranje do 85%. Dakle, evo, vidite da su tu sredstva koja dolazi iz instrumenta za povezivanje Europe e, od ključnog značaja. Prioriteti koje imamo trenutno e, nalaze se na sljedeća dva slajda, možemo ih kasnije vidjeti, možete ih pregledati i tu se e, jako dobro e, definira veza između financijskih prioriteta i prioriteta koje smo stavili u E, dakle između financijskih sredstava i prioriteta prometnog sektora. To se nalazi u godišnjem i u višegodišnjem e, programu. Ono što smo napravili, na čemu radimo trenutno, to je sljedeći slajd, Napravili smo studiju koridora, izradili smo radni plan, investicijski plan, plan investiranja za glavne projekte i e, komisija je napravila već, e, dakle, raspisala tender koji se zatvara u veljači 2015. a počeo je u 10. mjesecu 2014. Raspisan je tada. Mogu vam također reći e, što se ovog prvog Što se prvog tendera tiče, reću vam koji je bio odgovor. Zatim, 2015. godine imamo sljedeću etapu ocjena procena projekta u svim državama članicama e, kroz koje prolazi i revizija do koje može doći, dakle 2017. godine. Na to se nadovezuje investicijski fond o kojem danas govorimo, to je na sljedećem slajdu i mi smo tu sa instrumentom za povezivanje Europe, imamo tu 8 milijardi direktnog doprinosa, a učinak se vidi na sljedećem slajdu. Dakle, e, instrument za povezivanje Europe s novim e, investicijskim planom jest cjelokupni e, fond za instrument za povezivanje Europe od imamo učinak od 2,4 e, milijarde u naredne dva članka. Ovdje sam naveo glavne članke, e, elemente, dakle tu imamo ova uska grla koja su najvažnija, a drugo financiranja koja su predviđena za alternativne izvore energije i interoperabilnost. Dakle, evo, tu, to su one glavne stvari na kojima trebamo raditi. Dakle, evo, mi smo u situaciji u kojoj polazeći od instrumenta za povezivanje e, Europe, ako se makne onih 7 milijardi za promet, 2,7 milijardi za promet i ovaj raspiše se e, tender za 8 milijardi u državnom članicama i posredstvom e, fond, kohezijskog fonda 4 milijarde. E, evo, sad vam mogu reći dakle da je ovaj tender polučio E, dakle tu je ukupno 12 milijardi, evo tražilo se 36 milijardi vrijednosti u vrijednosti projekata. Dakle, evo tu možemo vidjeti da priprema koridora je bila jako zanimljiva i procjenjuje se, dakle nemojte ovo uzmati zdrav za gotovo kao definitivnu brojku, ali procjenjuje se da se to tiče investicija koje mogle kulminirati oko 100 milijarde. Dakle, ovdje učinak poluge otprilike je jedna trećina i vraću se, se na to. Povr toga mogu podijeliti s vama jednu analizu projekata koji su e, napravljeni u kontekstu ovog projekta. Tu se radi o procjeni projekata, Biću ću kratak rađeno u neoptimalnim uvjetima, e, osobito što se tiče osoblja na raspolaganju. Dakle, što se prometa tiče, imali smo u vrijednosti od 127 milijardi projekata, a možemo konstatirati da u okviru tih 127 27 milijarda projekta, više od dve, polovine tiču se sektora, e, odnosno cestovnog prometa, a oni koji se tiču eh, oni su u e, Connection Rail, Istovremeno napravili smo analizu onih problema e, koje smo uočili i tu imamo zaključke jedne radne skupine koja je rađena na razini koordinatora, imate ovdje zaključke i tu se vidi zašto ima investicijski problema u sektoru prometa. Dakle, kao prvo imamo tu probleme tehničke prirode, kompatibilnosti, zatim drugo e, razjašnjenja koja se moraju pružiti što se tiče državnih podmoći, treće statistička obrada e, podataka u javno-privatnoj suradnji, onda u okviru bazila tri e, ponašanje banaka i treće ocjena. I zaključno želim reći sljedeće predsjedniče. Prvi zaključak, niz zaključaka jest da zaključujemo da stvaranje održivog prostora za sektor prometa zahtjeva minimum e, direktnu investiciju od 30% i prvi tender to dokazuje jer ako imamo tender e, za u vrijednosti od 12 e, milijardi projekata imamo e, od, e, odaziv od 36 milijardi onda mi se čini da ukoliko budemo smanjivali na samom, samim investicijama doćemo do e, željenog cilja. Ocena projekata odnosno poteškoća ocjenjivanja ovoga svega jeste, e, jesu koridori, jer često smo suočeni sa nacionalnim interesima unutar projekta, a da se ne vidi e, prekogranični cilj. Evo ja radim na projekt, e, koridoru od Hamburga do Atene, investiranje do Antene će imati dodatnu vrijednost za Hamburga, ali oni koji investiraju to, to ne vide tako, ne percipiraju to tako i to je onaj, ono što je teško proslijediti u informaciju. Zatim socioekonomski učinak e, je razlučuje se od e, financijskog učinka. Dakle, investicije koje se rade u željnicu, u interne mreže, to je investicija gdje socioekonomski aspekt ima veći značaj od e, same financijske isplativosti. Ulaganje u e, okoliš, evo to sam spomenuo, CO2, ali promet je jedini u kojem je to poraslo. Dakle, tu imamo doista važna ulaganja u tom sektoru. Zatim treći niz zaključaka koji sam želio iznijeti tiču se sufinanciranja. Tu se smo ustanovili da čak u državama e, kohezije imamo dakle do 35-40% to sufinanciranja i proračunske norme predstavljaju određene probleme e, internacionalizacije troška i sva rasprava koju smo imali o internacionalizaciji troška jeste rasprava koja može otvoriti vrata privatnom partnerstvu, ali internalizacija troškova to znači da se ona konkretno prevodi jednim sustavom e, plaćanja e, autocesta vinjeta Deutsche Mount je dobra, dobra ilustracija Dakle, ovdje u, ovakvim projektima gdje imamo privatno partnerstvo vidjet ćete da ima puno više projekata u takvom sektoru nego u drugom sektoru gdje je povrat na investiciju nije, nije identičan. I zadnje što smo konstatirali jest da želimo posredstvom tih koridora riješiti problem različitog razvoja, socio, socioekonomskog razvoja. Dakle, s fondom za koheziju i dodjelom po zemljama sredstava iz fonda za koheziju želimo da razlika u razvoju, socioekonomskom razvoju regija bude smanjen, a ne da se banalno izrazim, da se posuđuje samo bogatim i bogatim regijama. Dakle, evo, to je onaj pristup koji je naš i mislim da na temelju toga možemo napraviti jako dobru analizu praktične primjene uporabe e, strukturnih fondova i mislim da prijedlozi koji su napravljeni za investicije na europskoj razini, za europske investicijske fondove, da su jako dobri, morat će se napraviti jedan fine tuning, dakle nariktavanje. I to je to. I mi smo to i pokušali napraviti. Hvala predsjedniče. Hvala vama, gospodine Groš, na ovom e, jako jasnom e, izlaganju. Sada predajemo riječ našoj dvojici izvjestitelja, gospodine Bulman, imate tri minute a poslije izvjestitelja će naša dva izlagača odgovoriti izvjestiteljima, zatim oni e, među vama e, se mogu javiti za riječ, e, oni koji hoće mogu se javiti za minutu i pol na riječ. Hvala lijepa. Počet ću pitanjem za gospodina Kellera. Gospodine Keller, vaša ideja da je moguće da tako inteligentni ljudi pod inteligentnim okolnostima sistematski donose glupe odluke. Za mene je to jako fascinantno, tako da postoji opasnost da ću zapamtiti taš vaš, taj vaš citat. Pitanje je kako to promijeniti, a u vezi s tim ste vi nešto rekli. Ima tu međutim nekoliko problema. E, svaki primjer, vaš primjer e, onoga što mi kao suzakonodavac moramo e, raditi. Govorili ste o neovisnim sustav, neovisnom sustavu odlučivanja, međutim sustav nije neovisan ako pogledamo kako se odluke donose, e, dakle odluke se donose na primjer u Europskoj investicijskoj banci, Europska investicijska banka je u prošlosti pokazala da ima vrlo veliki interes e, za samom, e, zainteresirana je za samu sebe, odnosno za svoj e, trostruki A rating. Dakle, mi tu nemamo, Europski parlament tu nema utjecaja. Mm, postoji jedan dogovor između onih koji preuzimaju jamstva, a to je europski proračun i onih koji donose odluke o ulaganjima, međutim još nije jasno tko tu odlučuje zapravo, odnosno ko je kome šef. Dakle, ono što vi opisujete, a to je da postoji, da, da mora postojati jedna e, politička uloga vodstva, bez to još nemamo. E, to je možda rezultat našeg zakonodavnog procesa, ali trenutno još uvijek jamče oni koji ne mogu e, odlučivati, odnosno nemaju utjecaja. E, gospodine Groš, ovo što ste nam iznijeli je vrlo e, fascinantan materijal. Konkretno pitanje, što bi od ovoga po vašem mišljenju bilo moguće financirati iz E, EFSU. Dakle, moram vas pitati što bi od vaših konkretnih projekata moglo biti financirano e, iz EFSU, osobito kad se ima u vidu da bi 30% sredstava morala biti javna sredstva. E, Dakle, da li bi se e, u vezi sa EFSU-om morali naviknuti na taj način razmišljanja? Zanima me što vi imate, što vi mislite o tome i kakvi su vaši prijedlozi kako bi se moglo e, napuniti EFSU, odnosno kako bi mu se moglo pomoći? Hvala lijepa, sljedeći govornik. E, hvala lijepa, želim zahvaliti dvojici govornika na ovim prezentacijama. Mislim da moramo identificirati načine kako poboljšati EFSU. Moje prvo pitanje upućujem obojici govornika. Ideja fonda je da se generira profit Da li se slažete s tim e, da se ti profiti upotrijebe u prvom redu za programe? Za programe na koje će se utjecati pomoću davanja jamstava. Ako bude profita, čini se logičnim da ti profiti idu natrag u proračun. Moje drugo pitanje e, instrument za povezivanje Europe. Znamo da je svrha ovog fonda e, da se temelji na načelu dodanosti Dakle, ovo ne smije nadomjestiti ništa drugo, ali postoji izvjesna, izvjesna mjera zbunjenosti kod nekih ljudi, e, odnosno neki privatno, privatna ulaganja gotovo smatraju grijehom na neki način. E, međutim, projekti koji su održivi, koji bi trebali stvoriti nova radna mjesta. Zašto ne poticati privatna ulaganja na ovaj način? Odnosno, kako kako učiniti EFSU E, kako ga uskladiti sa načelom dodanosti? Osobito kad je riječ o instrumentu za povezivanje Europe. Hvala lijepo gospodine Fernandez. Hvala i gospodine Fernandez. E, molim e, izvjestelje, su izvjestelje da odgovore. Dvije minute, molim vas. Hvala lijepa. Moja preporuka bi bila da EIB može financirati neke specifične platforme a to je nešto drugo to se razlikuje od nadopunjavanja privatnih, privatnih e, sredstava postoji sasvim dovoljno sredstava e, privatnog, iz privatnih izvora a javni novac je vrlo skup dakle ako kao dio ovog procesa e, ako EIB bude financirao platforme kao što je Kenap, samo jedan primjer, a te platforme bi onda investirale kako bi se promijenile one industrijske strukture koje trenutno e, podbacuju odnosno e, kako bi se e, djelovalo na e, razini civilnog društva kako bi se atmosfera za ulaganja učinila sigurnijom naravno da se neće investirati u cjepiva ako postoje problemi u vezi sa cjepivima to je jasno Naravno da e, fond mora biti profitabilan kao što većina e, fondova kojima upravljaju profesionalci su naravno profitabilni i takvi profiti se onda naravno moraju upotrijebiti za daljnje funkcioniranje tog fonda. Dakle, stvar nije toliko komplicirana. Na stvarnom tržištu pitanje je kako postići da Europska industrijska banka i EFSU se bave onim čime se mogu baviti. Ja ću odgovoriti na njemačkom, bit će lakše. Na vaše pitanje da li će se financirati direktni projekti, ja bi odgovorio nijansirano. Naime, veliki izazovi u transportu e, nisu nešto što ćete riješiti tom e, funkcijom poluge koja se sada očekuje. To nećete tamo naći. Mi očekujemo do 80% ulaganja u području željeznice koje su u svakoj zemlji deficitarni i investicije u željeznice su takve da se deficiti s vremenom e, za, za zemlje e, e, padaju možda ali neće izostati dobar primjer ulaganja su alternativne energije ako primjerice alternativne energije odnosno ulaganja u parkirališta autoceste u lukama gdje ta infrastruktura nedostaje i gdje će se sutra poboljšanom infrastrukturom e, omogućiti i prijelaz na alternativne energije u području transporta, onda tu možemo očekivati da će industrija e, sudjelovati u tome u određenim sektorima i tu će biti moguće ostvariti partnerstva, možda ne kod velikih ulaganja, ali kod tih manjih ulaganja. Zadnje je pitanje koju ja oblik mobilnosti želim i postoje li tu instrumenti vođenja te politike ili postoje instrumenti e, samo podrške tim ulaganjima bez ikakvog vodstva. Sada predajem e, riječ e, vama, dragi kolege, svim onima koji su se javili i tražili riječ, o gospodin Vali ima prvi riječ. Hvala, evo imam samo kratko pitanje za gospodina Groša koji je koordinator TNT-a s obzirom na to da će Junckerov plan koristiti resurse koji su već raspoređeni iz različitih dijelova proračuna kako bi se taj novac slio u jamstveni fond i s obzirom da će 2015. prikupljeno 700 milijuna eura E, pitam se da kada se radi o neovisnom izboru, kada je riječ o neovisnom iz, e, odboru, e, da li će on uzimati u obzir stopu povrata na ulaganja. Možda zato privatni ulagači nisu skloni ulagati u ovom sektoru. Možete li to pojasniti i što je to čega se trebamo odreći? Hvala. Sada gospodin Rike ima riječ, on je u odbora za promet. Hvala predsjedniče želim govoriti u onom svojstvu, u svom svojstvu, a dakle to je osoba za, koja je izabrana da zastupa e, svoje sunarodnjake i ja nisam stručnjak. Dakle, želim, imam pitanje za Matija Groša i čini mi se da ovdje je došlo do nekog velikog nesporazuma, ogromnog, jer mi se čini da nećemo preći s jednog instrumenta na drugi u okviru iste politike koja je bila i efikasnija, već ćemo promijeniti instrument da bismo išli s jedne politike na drugu. To je ono što sam ja razumio, ako sam dobro razumio, to je ono što bi objasnio Matijo Groš jer e, projekti koji su iz e, obzor 2020 i e, projekt za instrument za povezivanje Europe to su projekti u kojima ima malo ili skoro nimalo interesa iz privatnog sektora i Dakle, tu imamo jako visoku razinu financiranja iz javnih sredstava, jer u suprotnom ti se projekti neće realizirati. Mi smo tu raspravljali godinama oko tih projekata kako bismo i da li određeni karakter, karakterizaciju, da li je europsku dodanu vrijednost kako bili usklađeni sa našim e, normama za okoliš, e, privat, e, socijalnim i, i drugim. Dakle, ono što izvlačimo iz ova dva projekta, dakle, uz, i zaključak je da uzmemo jednu politiku kako bismo od nje napravili drugu. Dakle, više nećemo se baviti prometom i istraživačkim radom, jer to su u uostalom jako dobro i objasnili naši e, govornici. E, dakle, toga nema više u EFSU. A, druga e, primjedba je da mi se čini jako iznenađujućim što se namjenjuje, nameće ovdje proračunski autoritet, jer ovdje imamo odbor za proračune i dakle i zastupnicima Europskog parlamenta njima se nameće dakle rasturanje, a priori rasturanje e, proračunske politike, to je nešto još nisam doživio, to je nevjerojatno. Dakle, kaže im se da će se ponovo staviti na raspolaganje sredstva u koja, e, za koja će posezati komisija i to ide na uspr, e, na uštrb e, suverenitetu naše institucije. Dakle, kao prvo tjera nas da mijenjamo politiku, a kao drugo nameće nam se diskrecijska politika koja ide u interesu e, fonda, koji je u biti fond bankovni. Dakle, evo, ja imam pitanje za Matija Groša koji je dugo bio e, zastupnik i koji pozna jako dobro sva ova pitanja. Dakle, pitanje je sljedeće. Da li ćemo dobro provoditi istu politiku za promet, istraživački rad e, u onim instrumentima koje smo svi zajedno definirali s vijećem i komisijom tijekom više od četiri godine rada. Dakle, da li će se primjenjivati ista politika e, za promet i istraživački rad kroz te financijske instrumente i onako kako je to predviđeno kroz ove dispozitive koji su predviđeni. Hvala gospodin Karas ima riječ. Gospodine predsjedavajući, mi e, smo, e, meni su se svidjeli ova dva e, praktična primjera jer nama trebaju mjerila. Posebno mi se svidjelo da je gospodin Keller rekao i nešto o, izvan same direktive i uredbe, jer ono veliko pitanje koje se moramo postaviti jest kakvu Europu mi zapravo želimo na kojim područjima želimo biti e, predvornici na svjetskom tržištu, u kojim područjima imamo najveće deficite, gdje moramo dosta toga nadoknaditi. I ako e, to se sve pitamo, onda znamo i u koja područja želimo investirati. Naravno, da je to određena, određeni specifikum ovog fonda, no e, da ćemo privući privatni kapital samo ako postoji zahtjev za neovisnim odlučivanjem, zahtjev za globalnim igračima, zahtjev za ispunjenjem globalne vizije, e, onda neće biti, ako nema svega toga, niti privatnih ulagača. I zato bih pitao gospodina Kellera, gdje vi između iskustva sa vašim fonom i EFSU-om vidite poveznicu? i postoji li suradnja primjerice s vašim projektima u EFSU? I ako sam vas, da li sam vas dobro razumio da poveznica, postoji poveznica između vas i gospodina Groša, imate li e, prometnu platformu ili jednu platformu za obnovljive izvore energije u kojoj ćete zapravo stvoriti premosnicu između jednog i drugog. Ja bih e, rado E, rekao da e, taj upravljački odbor mora se sastojiti od osoba i osobnosti kod kojih je zajemčeno neovisnost od e, privatnih financijera, a i od politike. Hvala gospođa Ajala Zender ima riječ. Hvala predsjedavajući. Kao prvo želim reći da e, smo u zadnjih nekoliko dana imali rasprave o EFSU i čini se da postoji određene glasine koje mene kao zastupnicu u Europskom parlamentu jako brinu. E, prijedlog gospodina Kellera jest vrlo privlačan, a jedan od preduvjeta jest izmijeniti i dopuniti postojeće zakonodavstvo. Ja sam e, čitala o platformi Kenap, čitala sam prezentaciju i vi smatrate da, nam, da je potrebno nadopuniti postojeće zakonodavstvo i to e, meni nekako uvijek e, okida određeni alarm, moramo se prilagoditi naravno, no pitam se koje promjene vi zapravo želite, govorili ste o cijepivima, rekli ste da je bilo dosta grešaka u prošlosti, a gospodina Groša pitam kada govorimo o ovoj liniji za povezivanje Europe, recimo ako govorimo o Bazelu 2, Solvency 2 e, i veću fleksibilnost sa državnim potporama, e, čini se da vi to sve E, želite pogurati pod tepih Europskog parlamenta. Mi želimo znati o čemu govorimo. Mi nekad s jednom rukom dajemo novac, dok s drugom zapravo nemamo ovlasti zakonodavnih Pitanje je privlačenja možda i financiranja izvana, možda od Kine i od drugih. Kako gledate na pitanje resursa izvana? Što se tiče financiranja EFSU-a, rekli ste da možda postoji rizik geografske koncentracije i da zemlje koje imaju deficit manji od 3%, što je vjerojatno samo jedna zemlja ili samo nekolicina njih, će se možda biti u iskušenju postupiti na način na koji ne bi smjele. Kako znači postupiti s tim poticajima? Što se tiče e, skupina stručnjaka, kakve su to skupine mudraca i kako osigurati da one poduzimaju, odnosno donose prave odluke? Uzmite projekt Kastop, bio je i tu mudraca, ali projekt je e, bio loš i ugrozio nas je. Hvala. Među nama su i izvjestitelji odbora regije i e, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora. Obraćam se gospodinu Giverku i e, molim ga da uzme nakratko riječ. A, otišao je. Da je gospodin Smith tu, izvjestitelj e, Europskog socijalnog, gospodarskog i socijalnog odbora. Da li je on tu? Ne, nije. Dobro. onda ih sa zakašnjenjem pozdravljam što su bili nazočni. Dakle, nitko drugi se nije javio za riječ. Tako da molim naše izlagače da odgovore na postavljena pitanja. D'abord, euh, d'abord monsieur Keller, s'il le veut bien. Dakle, prvo gospodin Keller. Thank you very much. Hvala vam. Pokušat ću ovo učiniti na jedan strukturirani način. Ono što mi pokušavamo ovdje predložiti jest da parlament razmotri e, ovaj zakonodavni akt koji treba odraditi kao postavljanje snažnih industrijskih e, platformi, platformi za ulaganje u industriju. To je prva poruka. Druga poruka, te platforme ulažu u usklađivanje poticaja i modernizaciju propisa. To je relevantno samo zato što govorimo o visokoj tehnologiji, najvišoj tehnologiji i e, imamo tu brojne dimenzije rada sa alatima, i instrumentima koje potječu još iz 50. i 60. godina gdje se pokušavaju urediti pitanja e, koja je znanost izrodila tek nedavno. Primjerice sintetička cijepiva, jedan krasan primjer gdje ne znamo kako ih plasirati na tržište u Europi. E, da znamo ne bismo toliko govorili o eboli e, da se možemo prilagoditi inovativnim sustavima drugih kontinenta. Osim toga imamo brojne cijepiva protiv karcinoma koja bi bila na raspolaganju, a mi zapravo zapravo samo razmišljamo o liječenju karcinoma koji je vrlo skup i postoje sve skuplji i kompleksniji. Postoji određeno područje u kojem je znanost daleko ispred propisa i gdje je jednostavna prilagodba propisa, mislim da Europa ima 28 regulatora u tom smislu, a Sjedinjene države naravno samo jednog i zamislite gdje će onda ići ulaganja. Znači takvo pojednostavljenje ima svojih e, benefita, koristi. Ako usporedite europski inovacijski sustav s izraelskim primjerice, ono što se odmah nameće je nedostatak e, financiranja doline smrti i strukture koje se bave e, tim e, aspektima u Europi. Dolina smrti jest kada programi kao što su Obzor 2020 i slični završe prije nego što te prilike mogu iskoristiti privatna poduzeća. Tamo gdje je e, jaz u Europi veći nego bilo gdje u svijetu i tu fond može igrati značajnu ulogu, sekundarnu ulogu u pružanju e, poticajnih instrumenata. Sve to s ciljem e, otključavanja i otvaranja privatnih izvora financiranja. Četvrta točka, kad govorimo o javno-privatnim partnerstvima, trebamo prepoznati e, da javno-privatna ulaganja neće funkcionirati. Ono što možete raditi e, je su komplementarne temelji. Niti jedna ulaganje koje je javno i privatno u inovativnoj industriji nije nešto što će imati veliku prođu, ali javna ulaganja činjenica jest da stimuliraju komercijalna ulaganja i e, potiču razla konkurentna ulaganja u tom području. E, gospodine Karas, na vaše pitanje, ono što mi e, ovdje E, o čemu mi govorimo nije nužno nešto za zdravstvenu industriju, za zdravstveni sektor. To je samo primjer. Mi predlažemo jedan model inovacija koji se može prilagoditi i na druge sektore koji su, e, koji imaju intenzivni udio istraživanja, visok potencijal rasta, sve dok se ne radi o klasičnim e, ulaganjima u javnu infrastrukturu koji nam također nedostaju, ali oni zahtijevaju drugčije inovacije informacijske sustave. A na vaše drugo pitanje, da, mogli bismo učiniti mnogo više s jamstvom EFSU-a ili EIB-a. Hvala. Hvala gospodine Keller. Gospodine Groš, izvolite. Hvala. Nastavit Dakle, što se ono pitanje tiče, da li EFSU može zadovoljiti istu politiku kao i e, instrument za povezivanje Europe? Pa je odgovora, ako EFSU prilagodi svoje kriterije prioriteta koji ste odredili za transeuropske mreže, da. A ako se u članku petom to ne definira, onda će biti drugih prioriteta, ali to neće biti prioriteti koje imaju u e, instrument za povezivanje Europe. Dakle, stvar je savršeno jasna ima potražnja za investicijama jer uvijek se misli da postoji zahtjev za investicijama samo u nekim državama. Evo, ja često posežem za ovim primjerom Njemačke, ako se uzme samo e, cestovni sektor, u Njemačkoj e, u 2012. E, ima zahtjev za investicijama u vrijednosti od 7 milijardi eura. Dakle, to neće manjkati, ali će orijentacija biti drugačija. Dakle, ja mislim da je ovo savršeno jasna ilustracija odgovara na prva dva pitanja. Što se tiče geografske koncentracije, koncentriranost, mislim da su kriteriji zaduženosti E, ti koji će e, odlučiti e, tu koncentriranost i to se već sad primjećuje čak i u zemljama u kojima imamo sufinanciranje od 10, odnosno između 15 i 20, gdje se traži 15-20% sufinanciranja, čak i tu može doći do problema. Dakle, ako smo u toj perspektivi jako strogih proračunskih pravila, onda je jasno da će ovaj postojeći aktualni prijedlog koncentrirati investicije u određene zemlje i neće onda doći do drugih. A pitanje o global playeru, dakle, evo, ovo je primjer koji je meni jako <laughs> drag. Mislim da smo u Europi već odavno promašili jednu, e, jednu jako važnu stvar, a to je da željeznica može postati jako važan globalni igrač i to treba biti e, europska investicija, ali što se dešava? Evo, da zaključim s ovim koridorom na kojem radim. Ako sjednete u vlaku u Hamburgu da dođete do Atene, morate četiri puta mijenjati lokomotivu, sedam puta e, napon i imate devet sigurnosnih, različitih sigurnosnih sustava. A ako idem kamionom, onda sjednem u kamion i trebam samo stati da naspem gorivo. Dakle, ako Europa sutra želi postati globalni igrač u nečemu, onda moramo e, imati te neke zajedničke stvari. Dakle, ako hoćemo postati globalni igrači, moramo danas e, dati industriji sredstva koja sada ima nekoliko tisuća e, radnih mjesta, ali bojim se da će ih imati manje, jer imamo tu kinesku e, industriju. evo, sutra možemo prebaciti Airbus e, na željenicu. Dakle, to su neke investicije koje nisu predviđene, ali to je investicija od ogromne dodane vrijednosti za Europu, bilo da se radi o industriji ili o mobilnosti. Dakle, eto, ako imamo, ako tražimo projekt, evo ga, ovo je sjajan koji čeka. Hvala, gospodine Grošu. S nam je ostalo četiri minute, evo, ja bih vam rado postavio par dodatnih pitanja. Naime, kako bi neki projekti ostvarili rentabilnost, možda bi taj e, e, okvir e, pravila trebao biti stabilan. Evo, spomenuli ste ovaj svoj primjer željenicu. Ako pravila nisu definirana, onda određeni broj investitora bi mogli okljevati, jer ako nemamo jasna pravila, onda rentabilnost neće biti zadovoljavajuća. Što se tiče lijekova, gospodine Keller, dakle farmaceutike, ako se E, mi ne zauzmemo za e, pravila, e, dakle javni sektor ako se ne, ne zauzme za, ne preuzme na sebe određene investicije, onda će privatni sektor okljevati. Dakle, mora postojati određena koherentnost i suradnja između javnog sektora i tih pro, projekata. Evo, spominjali smo E, solarne ploče prošle godine, ako nemamo minimum zaštite od dumpinga pri uvozu, onda određen broj investitora se uopće neću puštati u takve investicije. Ja se potpuno slažem s vama. Ono što mogu reći glede sektora prometa e, je sljedeće. Već imate tekstove koji su na čekanju i koji mogu e, koji nude puno jasnija pravila nego postojeća. Evo, u četvrtom E, projektu za željenice imate ovaj tehnički stup koji e, se bavi interoperabilnošću između zemalja. Dakle, države članice imaju mogućnosti tu ali evo vidio sam i danas da rasprava nije jasna jer svako hoće zadržati svoje nacionalne e, ovlasti i tu treba reći da je komisija i parlament su obavili svoj dio posla što se tiče pripreme pravilnika, ovdje govorimo o prometu, ali e, učinkovitost, bilo da se radi o financijskom alatu i e, izrada pravila, ovisit će o državama članicama i o njihovoj dobroj valji. I evo ga, to je jedan poziv, dakle, upućen vijeću, i to ne samo što se ovog sektora tiče i da i to bio je vjerojatno jedan od načina da se riješi i zaključi e, unutarnje tržište. I to vrijedi i za digitalni sektor i za druge. Izvolite gospodine Keller. Da, hvala vam. Ja se sjećam e, za, sa željeznicama, meni i supruga radi u njemačkoj željeznici, no mislim da ono o čemu ovdje treba razgovarati jest stvaranje prilika za nove tvrtke za inovacije, za e, nova ulaganja, jer to će biti akvizicijski kandidati za rast ovih velikih kooperacija. A u brojnim prirodno relevantnim sektorima Europa ima vrlo mali udio mladih poduzeća jedan od glavnih ciljeva koje tu trebamo ostvariti jest stvoriti regulatorne sustave i podržati one zemlje koje imaju inovativne regulatorne sustave u Europskoj uniji koji omogućuju e, značajan rast mladih poduzeća u sektorima koje su e, relevantni u Europi i to mora biti e, dobro nastojanje vidjeti koje, e, koje su to sektori koji su kvalificirani za to i gdje su potrebne te platforme stručnjaka. Znam da brojne od njih postoje, možda postoje brojne mogućnosti i u željeznici, a i u brojnim drugim sektorima transporta. Hvala. Nous arrivons à la conclusion. Hvala, evo dolazimo od samog zaključka. E, kako bismo testirali interoperabilnost željenice, želim reći da nam da je naš sljedeći sastanak predviđen u Strasburu četvrtak 12. ožujka od između 8 i 10 sati. To će biti važan trenutak s obzirom da 12. 12.3. se predstavlja nacrt izvješća. Gospodo izvjestitelji, imate naše povjerenje i nema nikakve sumnje da će današnja rasprava biti za vas e, od velike koristi. Roberto? Bio ovo intenzivan dan, pa možemo zaključiti ovaj sastanak. Naravno, radujemo se izvješćima izvjestitelja sljedeći sastanak je u Strasburu. Hvala vam. Hvala svima.